Ladies and gentlemen, dear colleagues, it's my ambition to... Poštovane dame i gospodo, poštovani kolege, moje uvijek želja da počnemo sjednicu odbora na vrijeme, ali već kasnimo nekoliko minuta. Predlažem da nastavimo sa sastankom. Pozdravljam toplo malteškog ministra vanjskih poslova, gospodina Đorđa Velu. Dobrodošli, velika nam je čast što ste ovdje s nama. Pozvali smo vas kako bismo porazgovarali o prioritetima malteškog predsjedanja, a u pogledu politike proširenja Europske unije. Doktor Melo i ja malo čas smo porazgovarali i rekao mi je da od kad je Malta ušla u Europsku uniju 2004. godine, sada prvi puta predsjeda vijećem, čestitam vama i vašoj zemlji na tome. Malta je preuzela predsjedanje u burna vremena suočavamo se s terorizmom, migratskom krizom, e, gospodarskom stagnacijom, e, zatim posljedicama Brexita, ratovima u susjedstvu i sve to predstavlja veliki izazov za naš kontinent i za čitav projekt Europske unije. Dakle, e, ovo su doista burna vremena i važno je da nas predsjedništvo vodi E, sigurnom rukom. Jutros smo već razgovarali o čitavom nizu država uključenih u proces proširenja kao što su e, Srbija, e, Albanija, Makedonija i tako dalje. Pa nas uvelike zanima što vi imate za reći o procesu proširenja vezano uz Zapadni Balkan, ali i što imate za reći u pogledu Turske. Dopustite u zaključku da kažem da nas uvelike zanima kakav konkretan napredak Malteško predsjedništvo namjerava E, ostvariti po tim temama i po temama drugih izazova s kojima se suočavamo. Još jednom zahvaljujem na e, tome što ste se odazvali našem pozivu. Radujem se suradnji s vašim predsjedništvom u narednim mjesecima i u ime našeg odbora želim vam uspješno predsjedanje. Dogovorili smo se da će gospodin Vela govoriti otprilike 15 do 20 minuta, a nakon toga imat ćete priliku prokomentirati komentirati e, to što ste čuli i postaviti e, pitanja. Koliko sam shvatio, e, gospodin Vela govoriti će malteškim jezikom, barem u početku, radujem se tome, to nije jezik koji imamo priliku često čuti. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Dopustite najprije da vam e, čestitam na izboru za predsjednika ovog važnog odbora. Kao što ste najavili, ja ću za početak govoriti na malteškom, a kasnije ću prijeći na engleski jezik. U proteklih 60 godina Europa se smatra primjerom nade, prosperiteta, mira i boljitka i to je rezultat rad pionira europskog projekta. Sve to događa se u vremena, odnosno događalo se u vremena kad smo mnogi bili skeptični e, u pogledu toga koliko ćemo biti uspješni, koliko ćemo moći surađivati. Sada 60 godina nakon osnutka Europske unije došao je red na Maltu, najmanju državu članicu, da predsjeda Unijom. Ovo je trenutak da pogledamo unatrag u proteklih 60 godina, da vidimo što smo sve ostvarili i e, da upozorimo naše građane na sve koristi Europske unije. To je velika prilika za sve nas. Europska unija mora i dalje napredovati, a najnoviji razvoj događaja pokazuje da Europska unija mora biti bliskija svojim građanima, mora bolje s njima komunicirati kako bi im omogućila bolje prilike, kako bi oni mogli lakše ostvariti svoje ciljeve i svoje aspiracije politički događaj koje smo prošle godine iskusili ostavili su traga na svima nama i potrebu za reformama nikada nismo osjećali tako snažno kao sada. Malta je odlučna da će dati svoj doprinos europskom projektu. Zahvaljujući našem napornom radu i suradnji sa Europskim parlamentom, nadamo se da ćemo uspjeti poslati snažnu europsku poruku. Šest mjeseci je kratko razdoblje, a naše ambicije su velike. Želimo da europski projekt postane vjerodostojniji, no realistični smo, znamo koje su naše ograničenja, ali znamo i koje su naše jake strane nastojimo razgovarati sa drugim izaslanstvima, sa drugim delegacijama, otvoreno, pošteno surađivati um, i uh, u pritome biti iskreni. Dakle, naš premijer, zamjenik premijera, ministar financija, a i čelnik naše oporbe, svi smo bili zastupnici u Europskom parlamentu i ja sam osobno to bio, godinu dana bio sam i promatrač u Europskom parlamentu, pa svi zajedno smatramo kako je Europski parlament ključan za ostvarenje naših ciljeva. Ponosni smo što predsjedamo Europskom unijom u ovako važnom trenutku. Najvažnije vrijednosti za kojima ćemo se povoditi e, su da nam je potreban novi zamah i mnogo bliskija suradnja s našim građanima. Zbog toga smo odredili šest prioriteta. Migracije, sigurnost, jedinstveno tržište, dobrosusjedska politika i pomorska politika. To su naši prioriteti. Doista smatramo da ljudi imaju pravo da se njihov glas čuje. Nemam sada vremena govoriti e, pojedinačno o svakome od ovih prioriteta, no dopustite da se osvrnem na neke od njih, a prijeći ću sada na engleski jezik. Dakle, ja sam danas ovdje kako bih vam izložio prioritete malteškog predsjedanja e, Vijećem Europske unije. Najprije želim naglasiti koliku važnost malteško predsjedništvo daje procesu proširenja u području Zapadnog Balkana i Turske. Proširenje je iznimno važno za oblikovanje Europske unije. U ovom trenutku kad se Unija suočava s unutarnjim i vanjskim izazovima, E, sve to može negativno utjecati na primamljivost Europske unije i samim time negativno utjecati na stabilnost u susjednom području. Važno je da se europski utjecaj u tom području osjeća. Zajednički izazovi kao što su e, terorizam i migracije e, naglašavaju potrebu za zajedničkim radom. Važno je da države kandidatki nje provedu uspješne reforme, da e, provedu pretvorbu unutarnjeg ustroja i institucija kako bi se usuglasili sa europskim standardima i vrijednostima izazovi koji postoje e, slični su u pogledu uspješnog pristupanja država kandidatkinja. Istodobno moramo tražiti postupak modernizacije e, koji će omogućiti e, da se bolje čuje glas europskih građana jer upravo on mora predstavljati temelj proširenja. Znamo da još uvijek postoje neke prepreke na putu e, država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, ali to nas ne treba obeshrabriti. Naime, čitav ovaj proces je samo proces tranzicije tijekom kojega se državama daje vrijeme da prihvate europske vrijednosti i načela. Naglašavamo da postoje vrlo jasni i pošteni uvjeti za članstvo članstvo, a da isto tako treba omogućiti veću konvergenciju tih zemalja sa politikama Europske unije. E, što se tiče e, Crne Gore, e, primjećen je napredak, Srbija je otvorila poglavlja 23 i 24, vidimo ohrabrujući razvoj događaja u Albaniji, bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Proces proširenja ostaje među prioritetima e, Europske unije. Odlučni smo provesti odgovarajuće inicijative kako bi se proširenje i ostvarilo. Dopustite kratak komentar svake pojedine zemlje. Malta naime smatra da Turska nije samo država kandidatkinja, već i ključna država partner Europske unije. Važno je poduprijeti aktivno približavanje Turske Europskoj uniji i stoga se zalažemo e, za to da se na odgovarajući način posveti pažnja napretku u području e, vladavine prava, ljudskih prava, e, upravljanja Dakle, uzimamo u obzir sve ono što je rečeno u rezoluciji o Turskoj u studenom prošle godine. Velika većina država članica naglasila je ključnu važnost održavanja otvorenog dijaloga i otvorenih odnosa, uključujući i daljnje pregovore o e, priključenju. Dakle, to je nešto što i dalje mora ostati naš glavni alat za suradnju s Turskom. Bilo bi kontraproduktivno da se prekinu koristiti oni instrumenti koji su osmišljeni upravo u cilju približavanja Turske Europskoj uniji turske vlasti imaju legitimno pravo e, tražiti odgovornost počinitelja državnog udara, a istodobno mi naravno moramo tražiti da se poštuju ljudska prava kao najbolji način borbe protiv ekstremizma i terorizma. Kao što znamo, postoje zaključci koji nisu bili jednoglasno usvojeni i zato zaključci vijeća nisu mogli biti usvojeni. Prije plenarne sjednice u Strasburu prošloga tjedna e, naš je premijer podsjetio da je uspješna provedba sporazuma sa Turskom u interesu obje strane. Ta suradnja dovela je do znatnog smanjenja smrtnih slučajeva na moru. E, naravno potrebno je razmotriti pitanje e, liberalizacije viznog režima koja dakako ovisi o tome hoće li Turska ispuniti sve uvjete zacrtane u planu e, uključujući i preostala mjerila. E, dosadašnji rezultati su ohrabrujući, ali potrebna je daljnja suradnja u tim pregovorima. Što se tiče Carinske unije, Malteško predsjedništvo pobrinuće se da ta tema dobije odgovarajuću e, važnost i odgovarajuću stupanj prioriteta jer je to jedan od primjera kako možemo ostvariti bolju suradnju. Također Turska je jedan od jamaca e, sudjelovanja vezanih uz pregovore o e, Cipru. dakle i tu pozivamo Tursku za nastavak suradnje. Zatim, e, što se tiče Crne Gore, uvjereni smo da je Crna Gora odlučna nastaviti sa približavanjem Europskoj uniji. Nadamo se da će sve političke stranke se uključiti u konstruktivni dijalog u novome parlamentu. Međunarodni promatrači upozorili su na manjkavosti e, tijekom provedbe izobora i na te manjkavosti potrebno je odgovoriti. U Crnoj Gori došlo je do velikog institucionalnog napretka. E, znamo da je 13. prosinca održana posljednja e, konferencija vezana uz njihovo pristupanje i tada su otvorena poglavlja 11 i 19. To nastavlja motivirati e, crnogorce i potaknuće svakako njihove dalje napore da nastave putem kojih vodi prema e, članstvu u Europskoj uniji. Također e, ostvarujemo i napredak u suradnji vezanoj uz vanjsku politiku i dopustite stoga da čestitam Crnoj Gori na svemu što su ostvarili u smislu regionalne suradnje. 2016. ključna je godina za Srbiju koja je otvorila četiri ključna poglavlja, 23 pravosuđe i ljudska prava, 24 temeljna prava i e, poglavlje 25 koje je privremeno otvoreno dalje produbljivanje odnosa između Europske unije i Srbije ovisit će o tome da se oni dodatno približe e, načelima i praksi Europske unije. E, u veljači će e, naš premijer Koelja otputovati u Beograd i nadamo se da će to doprinijeti daljem razvoju demokracije u toj zemlji. Važno je da je vijeće omogućilo otvaranje i privremeno zatvaranje poglavlja 26. Vijeće prati e, razvoj stanja u pogledu temeljnih e, prava i normalizaciju situacije sa Kosovom. Došlo je do napretka u slobodi kretanja i telekomunikacijama, to je ohrabrujuće i treba se nastaviti. Nažalost, došlo je do novih incidenata između dviju strana, međutim, ohrabruje činjenica da se upravo danas odvija dijalog na visokoj razini između dviju strana. Srbija aktivno sudjeluje u regionalnoj suradnji i treba nastaviti graditi e, odnose sa svojim e, susjedima. Primjećujemo također da je došlo do izbora u bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Radujemo se suradnje s novom vladom i istodobno e, potičemo e, sve sudionike u politici da prevladaju trenutačni status e, quo. Također je važno odrediti prioritete za reforme u toj zemlji i vlada i oporba moraju nastaviti provoditi prethodne političke sporazume uključujući i one koji se odnose na rad posebnog e, državnog tužiteljstva. Albanija je e, dobila status E, države kandidatkinje u lipnju 2014. Čestitamo na dobroj volji i e, napretku koji je ostvaren i odlučni smo također podupirati dodatne reforme u Albaniji. Također smo uzeli u obzir preporuku komisije iz studenog 2016. da se krenu e, da se pokrenu pregovori s Albanijom Albanija bi to svakako željela, a mi ćemo to želje ispuniti ako se svi uvjeti ispune. E, također e, potičemo bosanske vlasti da nastave s naporima da postignu status države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Pozivamo ih također da blisko surađuju sa institucijama Europske unije i da marljivo odgovore na upitni Eh, koji im je dostavljen. Također pozdravljamo eh, ambiciozni program reformi i e, pozivamo također na produbljavanje odnosa između Europske unije i e, Bosne i Hercegovine. Što se tiče Kosova, e, stupio je na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a što se tiče liberalizacije viznog režima, postupak teče glatko. Pozivamo Kosovo da ispuni preostale preostala mjerila kao i sporazum o, o granici sa Crnom Gorom. Iznimno je važno da se nastavi s naporima koji se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Kada se ta mjerila ispune, vijeće će razmotriti mogućnost da se ukinu vize za e, putovanje s Kosova. Predsjedništvo potiče da se ulože veći napori u razvoj konstruktivnog političkog dijaloga kako bi se ostvario veći napredak Kosova na putu prema Europi. Prošle godine Europska unija doživjela je dramatični porast broja nezakonitih migranata. Imali smo 25 tisuća više prelazaka u odnosu na godinu prije toga i to sred E, srednjom sredozemnom e, rutom. E, sastanak na vrhu na, u Valeti okupio je predstavnike država iz kojih migranti dolaze, država preko kojih prolaze i država odredišta kako bi se razmotrila ta problematika. I Europska unija krenula je sa provedbom zajedničkog plana iz Valete 8. i 9. veljače na Malti ćemo održati novi sastanak gdje ćemo nastojati vidjeti koje smo rezultate ostvarili, e, koje, do kojih je manjkavosti u provedbi sporazuma došlo i kako se taj proces može unaprijediti. Gospodine predsjedniče, e, evo u ovom planu koji sam vam upravo iznio vidite da pred nama ove godine stoje veliki čimbenici, no spremni smo se suočiti sa svim mogućim preprekama koje bi mogle stajati na putu proširenja Europske unije na područje Zapadnog Balkana i Turske. Iako Malta snažno podupire proširenje, naravno ne možemo e, poreći da e, eventualna nestabilnost u toj regiji kao i Brexit može negativno utjecati na proces proširenja. Dopustite da nešto jasno kažem. Malta želi osigurati da Europska unija nastavi biti aktivna u ovoj regiji i da nastavi zagovarati proširenje Europske unije, proces stabilizacije i pridruživanja, a u cilju očuvanja stabilnosti u području Zapadnog e, Balkana potrebno je uložiti velike napore kako bi se prevladala, e, prevladali nesporazumi, kako bi se odgovorilo na različite izazove smatramo da će naši partneri tu dati svoj doprinos i da će dati doprinos čitavom europskom projektu, a to će biti i cilj Malteškog predsjedništva u narednim mjesecima. Hvala vam lijepa. Thank you, Minister, Dr. Hvala vam gospodine eh, Vela, hvala vam ministre što ste nam izložili na što će se usmjeriti malteško predsjedništvo u sljedećih šest mjeseci. Za sada se osmero kolega prijavilo da uzmu riječ. Pred nama je otprilike pola sata. Molim kolege da ne govore dulje od dvije i pol minute. A e, to će nam ostaviti vremena da ministar može odgovoriti na pitanja. Oprostite, samo moram reći da je izuzetno vruće u ovoj dvorani kao da smo u sauni i ako itko zna kako se može malo smanjiti grijanje, to bi bilo jako dobro došlo. Gospodin Preda prvi ima riječ. Gospodine ministre, zaista nam je drago da ste vi među nama i želimo vam sve najbolje e, za rad u radu. Dopustite mi da vam kažem kako mi je drago e, da ste govorili o proširenju. Tim prije što u e, tekstu u kojem se govori o prioritetima vašeg predsjedništva riječ proširenje nije spomenuto, no već smo se navikli na takve stvari. Vaš nizozemski prethodnik je bio ovdje i e, situacija je bila ista. To nije postojalo u tekstu o prioritetima. Međutim, kad su došli Slovaci na, mjesto, e, na to mjesto, oni riječ proširenje se ponovno pojavila. Eto, svaki šest mjeseci situacija se mijenja, što zemljama kandidatima nije baš uvijek lako. E, ja sam osobno vrlo zadovoljan da vidim da što se tiče vašeg i južnog susjedstva, da želite, i tu citiram, dati Posebno pozornost južnom susjedstvu. I istočno se susjedstvo spominje, govorite o Ukrajini i nužnosti da se bavi Ukrajinom. E, dopustite mi da kažem nešto o zemlji koja je na istočnom susjedstvu koja zaista ima puno problema, a to je Moldavija, jer za razliku od Ukrajinaca i Gruzinaca koji se nalaze sada u otprilike istoj fazi napretka, e, na čelu Moldavije nalaze se netko tko može zapravo prekinuti kontakte sa Europskom unijom i dovesti u pitanje sve što je sada napravljeno. Prema tome, e, molim vas obratite na to pažnju. Hvala lijepo predsjedavajući, gospodine ministre i naš klub zastupnika socijaldemokrata zahvaljujem vam na vašem prezentaciji malteških prioriteta tijekom predsjedanja. Ali ja bih u okviru toga govorio samo o dvijema stvarima koje su mi jako važne. Kao prvo, to je naša vlastita predvidivost nas kao Evropske unije i naša pouzdanost. Naime, da ono što kažemo doista mislimo i da naši partneri znaju što od nas mogu očekivati. U to spada i to da je parlament preporučio da se pregovori o pristupu Turske Evropskoj uniji s obzirom na sadašnje stanje prekinu i znam da se vijeće i parlament u toj točki nisu baš sto posto složili ali duboko sam uvjeren da se naši partneri isto ne mogu priuštiti sve što žele a da pritom nema barem nekih posljedica druga stvar ja to vidim naime istu stvar i obrnuto obrnutom smjeru na isti način. Drugim riječima, mi smo Albaniji oduvijek obećavali da će pregovori biti otvoreni i početi ako provedu pravosudnu reformu, reformu s njihovom pravosuđu. oni su to učinili. Sad niko neće očekivati da će prije izbora u Albaniji početi pregovori, ali mislim da onda moramo stajati iza onog što smo obećali, da kada oni sa jednom kredibilnom implementacijom te reforme započnu nakon izbora i mi počnemo sa pregovorima o pristupanju Europskoj uniji. Zadnja stvar koju sam htjela reći potpuno nevezano sad sa pod trudom i naporima naših partnera da uđu u Europsku uniju, potpuno neovisno o tome, mi znamo da to jako dugo traje, zato što i nužne pripreme za njihov pristup dugo traju. Prema tome, ja se zbog toga bojim da bi se i drugi mogli sad sa sasvim drugim interesima, neki drugi iz Turske, iz Rusije, da bi se oni mogli na tom području sa vrlo kratkoročnim, ali vrlo vidljivim ponudama pojaviti i onda dok te zemlje koje čekaju na pristup Europskoj uniji, čekaju i polako se umaraju od čekanja, oni im izađu sa apsolutno primamljivim ponudama. Prema tome mi moramo sada požuriti i moramo ljudima pokazati da su oni doista na putu Europsku uniju, a ne da godinama čekaju da se otvori novo poglavlje. Hvala lijepo Knutu Fleckensteinu. Uh, thank you, izvolite. Eh, hvala i ja vam čestitam predsjedniče što ste jutros bili izabrani na ovu dužnost. Eh, ministre Vela, čestitam Malti koja po prvi puta eh, obnaša predsjedanje Europskom unijom. sjećam se i predsjednika vlade Muske i Louis Grega koji su sve bivši kolege i moram reći da E, mi je bilo zaista žao kada su e, napali vašeg predsjednika vlade u britanskim novinama i e, rekao je da će oni sada predsjedati Europskom što je bilo sasvim jasno i znamo dakle sve što je vezano za Brexit. Ja sam, eto, izvjestitelj za Crnu Goru. I s obzirom na proces proširenja i mnoge druge e, postupke i e, situacija se malo i zaboravila o samom proširenju radi Brexita izbora u e, Sjedinjenim američkim državama. E, sada dolazi do zbližavanja između Trumpa i Putina, jasno je da prije izbora da se Rusija i miješala u e, poslove u Crnoj Gori. I Turska kao zemlja e, koja želi pristupiti Europskoj uniji je također imala određene stavove i tu je Putin bio prisutan kao i nakon pripojenja Krima. Znam da ovo što ću sada reći nije izravno u vašoj nadležnosti, već u nadležnosti gospođe Mogherini, no Malta je dakle e, na prvoj crti bojišnice na sredozemlju i e, možda više kao ministar vanjskih poslova Malte, možete govoriti o situaciji u Libiji, možete li nam reći što mislite o pokušaju vlade u Libiji i e, pokušaju borbe protiv ISIS-a jer nestabilna Libija opasnost je za sve nas uključujući i za migracijske tokove. Isto tako, htio sam vas pitati o operaciji Sofija na Mediteranu. E, vi ste kao maltežani e, sigurno za to vezani. Hoće li to biti isključivo humanitarna operacija, spašavanje ljudi i voditi ih u Europu? E, to će možda postaći ljude da krenu prema Europi ako ih se tu bude dovodilo, radije nego da ih se vraća na libijske opale. Dakle, to će biti nešto što će utjecati na situacije. Sada predstavnik kluba zastupnika ALTE. E, hvala vam i ja čestitam e, Malti na predsjedanju Europskom unijom. Ja sam iz Estonije, a mi smo sljedeći na redu, pa ćemo pomno pratiti kako vi to radite. E, ja vas želim postaviti neka pitanja i zanimat će me vaši odgovori. Prvo je obrambena suradnja u Europi. E, znamo da je sigurnosno okruženje u Europi i izvan Europe promijenjeno posljednje godine. Imali smo nekoliko konkretnih prijedloga o tome kako imati i jaču suradnju na planu sigurnosti i suradnje i obrane. E, zanima me kako Malta to vidi. Moje drugo pitanje vezano je za Rusiju. E, vi e, niste o Rusiji puno govorili u vašim uvodnim napomenama. Naime, kao predstavnik predsjedništva, što vi kažete o sankcijama za Rusiju i Mislite li da će se odnos Rusije promijeniti sa stanovišta Europske unije i e, možemo li se nadati ikakvim promjenama u našim odnosima? Hvala. E, sada gospodin Hadži Georgiju u ime kluba zastupnika GUNGL. Hvala lijepa prije svega čestitam vama e, što ste e, postali e, predsjednik ovog odbora. Vjerujem da ćete ostvariti barem ono što je postigao gospodin Brok. To neće biti teško postići. A, također čestitam malteškom ministru na predsjedanju Europskom unijom. Imam tri pitanja. Prvo je pitanje vezano za migracije. Gospodine ministre, vi dolazite iz male zemlje. Vaša e, zemlja pati zbog e, migracija i pitam vas, vjerujete li zaista da se taj problem može riješiti i mm, da će se moći postići da sve zemlje dijele teret migracije. Drugo pitanje je o Turskoj. Rekli ste da Turska mora ispuniti dodatni protokol e, prema Cipru te da treba normalizirati odnose sa Ciprom. Ima li e, tu po vašem mišljenju bilo kakav manevarski prostor, bilo kakva mogućnost da se e, prinudi Tursku da postupi kako treba. A, moje sljedeće pitanje je da komentirate e, zahtjev e, Turske, odnosno Turska koja prisvaja e, određene aspekte vezane za Cipar, jer to je stvarno pitanje, naročito kad se vidi kako se u posljednje vrijeme ponaša njihova vojstva. Hvala lijepa. Gospodine ministre Vele, ako vi se s tim slažete. E, odgovorit na pitanja kada e, se svi klubovi budu izjasnili, pa ćemo za kraj dati riječ gospođi Lunaček u ime kluba zastupnika Zelenih. E, hvala, ja sam vam osobno već čestitala gospodine predsjedniče na obnašanju ove dužnosti, a sada ću to učiniti u ime kluba zastupnika Zelenih. Gospodine ministre, Jako e, mi je bilo drago čuti vaš govor. Ono što me najviše zanima jest e, činjenica da smo mi ustanovili govoreći na raspravi o Zapadnom Balkanu jutros na ovom odboru, naime da se javlja nacionalistička retorika E, u državama Zapadnog Balkana. E, možemo li s vaše strane očekivati određenu inicijativu kako bismo s vladama, s nekim vladama u toj regiji govorili i pokazali mi da je put proširenja moguć ako se u regiji bude surađivalo, dakle da se ide na suradnju, a ne na e, sukobljavanje. E, I u tom smislu, ako to pokrenete, Europski će vam parlament zaista biti saveznik. Hvala, gospođo Lunaček. Gospodine Vela, ima još petero zastupnika koji vam žele postaviti pitanje. Želite mi sada odgovoriti na ta pitanja ili čuti sva pitanja? E, ministar bi sada odgovorio na prvi krug pitanja. Hvala vam na e, svim pitanjima koje zahtijevaju svi istopne odgovore. Pokušat ću odgovoriti na njih kronološki kojim su postavljene. Dakle, najprije pitanje gospodina Prede. Nisam naravno se mogao baviti detaljno svime čime ćemo se baviti u predsjedništvu. Usmjerio sam se na proširenje i na vanjske aspekte migracija. Međutim, mogu vam ovako to reći da je nama glavni cilj za vrijeme predsjedništva da ponovno uspostavimo vezu s građanima i da se bavimo konceptom sigurnosti. Želimo da građanima Europske unije ponovno damo osjećaj da imaju neku vezu s ljudima koji su na čelnim položajima. A drugo pitanje je vrlo bitno, pitanje sigurnosti koje se lijepo povezuje s pitanjem migracija. Jer e, tu se, e, zato je vezano i pitanje e, radikalizacija i tako dalje. Puno E, obraćamo pažnje na susjedstvo i pridat ćemo pozornost kako istočnom, tako i južnom susjedstvu. Što se prioriteta tiče, mogli bismo ih dugo objašnjavati, međutim imamo ih, objavljene su i posvetit ćemo pažnju svima njima. Govorili ste o istočnom susjedstvu, bavimo se naravno tenzijama u južnom susjedstvu, ali istočno susjedstvo nećemo zaboraviti. A bavit ćemo se Ukrajinom, vi ste govorili o Moldavi. Znamo da moramo oprezne postupiti i moramo pokazati građanima te zemlje da i e, im želimo nešto ponuditi. Vi ste spomenuli da je na čelo Moldavije izabran komunist i e, da će možda on e, odvesti na drugačiji put sada tu zemlju. Prema tome moramo se time pozabaviti. E, gospodin Fleckenstein je govorio o predvidljivosti. Pregovori s Turskom trebaju se suspendirati. Ja sam se pozvao na mišljenje Europskog parlamenta koje je dakle proučeno i e, mi to poštujemo. A moramo se baviti time da sa tom strateški bitnom zemljom ne prekinemo veze. Vijeće e, se nikad neće složiti s onim što nije prihvatljivo. I jest da mi kažemo da oni koji su se usprotivili protiv države e, da e, se državni aparat može njima pozabaviti, ali uvijek uz e, poštovanje ljudskih prava i uz neovisno sudstvo. Prema tome vijeće neće Turskoj dati sve. Mi jednostavno znamo da je Turska vrlo važan partner da s Turskom imamo i zajedničke izazove i da se moramo baviti nekim pitanjima, primjerice pitanjem migracije. U svakom slučaju ne smijemo prekinuti veze. Mi znamo da postoje i, treći interesi u toj zemlji i da bi to moglo dovesti do toga da se ta zemlja udalji od Europske unije, a e, to ne bi bilo dobro. Imamo puno područja na koje možemo surađivati od migracije do energetike. Prema tome moramo imati kontakt pa da na neki način uspijemo dovesti tu zemlju opet u one e, norme e, koje priželjkujemo kako bismo jednog dana mogli nastaviti s pregovorima. Što se pak Albanije tiče i obećanja data Albaniji, Točno je da je Albanije a nedavno jednoglasno napravila vrlo bitne promjene u Ustavu i e, da im je obećano da će, otvoriti pristupne pregovore dođe li do pravosudnih reformi. Smatramo da moramo pratiti da oni zaista provedu reformu pravosuđa, te isto tako se moramo složiti s njima da je mjera da se preispita sudstvo e, dobra mjera sama po sebi. Ovdje ne govorim o ekonomskim reformama niti pozitivnom razvoju albanske ekonomije u posljednjih nekoliko godina. Dakle, Albani trebamo dati svu dužnu pažnju. Gospodin Tanok govorio o Crnoj Gori. E, Crna je Gora zemlja koja je jasno pokazala E, stalni napredak. I e, pozdravljamo e, drugi, dakle, antikorupcijske agencije i uspostavljanje tijela posebnog tužitelja. Ali treba još i dakle ojačati slobodu medija potrebno je i očekuje se više slobode medija, a priželjkuju se i ekonomske reforme. Ta je zemlja ipak dosta napredovala na nedavnim parlamentarnim izborima. Dobili smo na kraju rezultate, ali e, mora se promijeniti pravni okvir u kojem su izbori održani i zaista mislimo da moramo jačati dijalog s tom zemljom u budućnosti. Što se tiče Erdogana i Putina, već sam o Turskoj e, malo govorio, a nemamo niti previše e, vremena. Vijeć je jasno, kao što sam i ranije rekao, dakle vijeć je jasno da Turska nema samo jednu opciju i prekonjemo li mi svu komunikaciju s Turskom E, ima i drugih koji zaista žele uspostaviti kontakt s tom velikom i važnom zemljom. A Turska je nedavno igrala prilično važnu ulogu prilikom pregovora o Siriji. Što se Libije tiče, moram biti vrlo pažljiv i žao mi je što ću vas vjerojatno razočarati, ne želim ovdje raditi posao umjesto Federike Mogherini. Međutim, radi se o državi koja je vrlo blizu nas i, i problema ima jako puno e, s aspekta migracija, ali i s aspekta pomirenja, obnove, e, humanitarne situacije. Migracija je tek jedan od simptoma i jedan od e, efekata te nestabilne situacije u Libiji. Mi e, moramo naročito gledati i dublje, jer e, Libija jest jedna od naših preokupacija. Egipat je počeo igrati vrlo važnu ulogu u tom dijelu svijeta i mislim da e, bi određeni razvoj događaja mogao promijeniti situaciju što je u interesu svih ne samo te same države kao takve, već ona daje nesigurnost, unosi nesigurnost u cijelu regiju a osim toga to je zemlja u koju onda migranti dolaze iz subsaharske Europe kako bi preko sredozem došli u Europu. Operacija Sofija je e, tu i e, da se ne samo spašavaju migranti, već da se presreću brodovi i e, pregledavaju a postoje i drugi, e, druge operacije Morski konjić i e, trozub e, koje su bitne i ne smijemo zaboraviti važan humanitarni aspekt da spriječimo da ljudi kada pokušavaju preći preko sredozemlja se utope. Moramo raditi i jačati obalnu stražu i pograničnu stražu jer to može kontrolirati tu vanjsku situaciju, a treba kontrolirati i unutarnju situaciju. A ovo je naravno posao visoke predstavnice, ali e, znam kako ona misli o tim stvarima, budući da često o tome razgovarali. Nadalje je pitanje bilo o e, europskoj e, obrambenoj suradnji. E, mi se slažemo s globalnom europskom strategijom koju je visoka predstavnica pokrenula prije nekog vremena. Jasno je da odnos između Europske unije i NATO saveza ostaje i dalje ključan za europsku sigurnost. Ne znamo kako će se situacija razvijeti s obzirom na novu vlast u Sjedinjenim američkim državama i kako oni na sve to gledaju. Međutim, kao predsjedništvo pratit ćemo tu temu i isto tako smatramo <clears throat> da će NATO savez s jedne strane i Europska unija s druge strane morati e, uvijek imati zasebne procese donošenja odluka. Dakle, oni se neće spojiti, ali <clears throat> moraju raditi e, komplementarno da ne bi bilo preklapanja. E, sankcije i Rusija. Ne govori se o tome da će se sankcije ukinuti. Jasno je da sve dok se ne ispune obveze iz Minska, da se sankcije neće ukinuti. I to je vrlo jasno rečeno. Pitanje zastupnika Hagi Georgija. Pitanje je bilo kako riješiti problem migracija. Ja mislim da mi nemamo neku e, kičarobni štapić da riješimo taj problem. Problem migracija će postojati dugo vremena, ali moramo naći načina da se problemi ublaže u zemljama iz koje dolaze migranti. Neki od njih dolaze iz zemalja koje su ne samo siromašne, već u njima ima i drugih problema, klimatske promjene, nedostatak vode i zato se ljudi sele. Moramo dakle migracijske politike povezati s konceptom razvoja i povezati s humanitarnim aspektima o čemu ćemo govoriti sutra u jednom drugom odboru. na e, sastanku e, Vijeća za pravosuđe i e, unutarnje poslove govorit će se o odnosima i tu ćemo pokušati približiti stavove dvije strane, a Isto tako će se poštovati e, ono što svaka o zemalja želi. E, jer kad se govori o podjeli tereta, to je nešto što se priželjkuje, ali nije lako postići. E, vezano za Tursku, ona je suverena država i ne mogu više vremena gubiti na to. i ne možemo ih prisiliti da nešto naprave. E, mi možemo samo reagirati, možemo samo e, pokazati da se slažemo ili ne slažemo s nečim što oni rade. Samo političkim dijalogom i diplomacijom možemo ostvariti naše ciljeve. E, sljedeće pitanje bilo je o dobrosusjedskim odnosima i to balkanskih država. Ako pogledamo na cijelu ovu priču iz daleka, vidjet ćemo da su dobro susjedski odnosi jedno od najvažnijih stvari koja se pokušava postići u e, politički složenoj regiji. Znamo da problema ima i dalje na granicama između Srbije i Kosova, znamo da postoji problema i e, između Srbije i Crne Gore prvenstveno e, moramo paziti da se ne miješamo u ta pitanja. Ali e, što se tiče odnosa Srbije i Kosova, ja sam s vašim predsjednikom e, razgovarao o tome kako se situacija poboljšala bila u vrijeme Kati Ashton kao visoke predstavnike i tada su se, situacija ipak poboljšala i dakle e, moramo nastaviti raditi na takvim stvarima na Balkanu. Hvala lijepa ministre Vela. Pa onda predlažem da možda za deset minuta krenemo sa sljedećom našom točkom dnevnog reda, zbog toga imamo jako, jako malo vremena za ostale kolege koji su se javili za riječ. Prema tome, mister gospodin Milan Mon, ali molim vas to jedne minute, ne više. Hvala lijepo. Gospodine ministre, jako mi je drago da tako veliku važnost pridajete proširenju Evropske unije. Mislim da je to jedna od onih najuspješnijih priča Evropske unije u potrekih 30 godina, to proširenje. Danas smo imali raspravu o zemljama Zapadnog Balkana u cijelosti i sami ste rekli da je povećane su napetosti i međuetničke napetosti, posebno među zemljama Zapadnog Balkana. Evo došlo je do jačanja nacionalističkih snaga, kao što smo vidimo došlo je do usporavanja njihovog, njihovih napora i entuzijazma za provođenje reforme. A jedan od govornika je danas ukazao i na da je to možda u vezi sa porukom Europske komisije da do 2019. tako i tako nema ni u kom slučaju nikakvog proširenja, a i poslije će se vidjeti. Pa prema tome, kada tako dugo čekaju, ne vide više Europsku uniju na horizontu vlastitom, što mislite sad? Da li tim zamrzavanjem postupka ovog procesa proširenja nije li to nešto zbog čega upravo evropske institucije snose veliku odgovornost jer na taj način e, te zemlje zapravo gube, gube vjeru. E, hvala sada gospođa Piri. Hvala vam. E, žao mi je, gospodine ministre, da vas moram mučiti opet i gnjaviti u vezi Turske, ali ja sam izvjestiteljica parlamenta baš za Tursku, pa vas moram pitati. Svi smo mi jasno svjesni toga da su vrlo teške odnose između Turske i Europske unije. Zadnjih godine se Turska još više distancirala od EU-a. Vijeće je po našem mišljenju smat, to doživjelo i zapravo jako ima teško s jedne strane balansirati strateška pitanja kao migracija, a s druge strane dakle stvoriti ravnotežu u odnosu na to kako se poštuju temeljna ljudska prava u Turskoj. Ja razumijem naravno sve te muke u tom ravnoteži, ali s obzirom na tu stratešku važnost tih pitanja, moram vas pitati kako vi na to gledate i kako mislite to držati u ravnoteži. Sljedeće pitanje, koliko smo shvatili, želite modernizirati Carinsku uniju sa Turskom. E sad, ja mislim da je to jako dobro bi moglo ublažiti političke političke tenzije, ali kako mislite da bi se to moglo provesti s obzirom da Turska još uvijek imamo izvanredno stanje? I treće pitanje, Turska EU summit, postoje nekakvi tu glasini da bi se to moglo održati, mislite li da je to realno očekivati za vrijeme vašeg predsjedanja Europskom unijom? Hvala, sljedeći gospodin Nat. Gospodine Vela, Libija, je za vas, za Europu, ali posebno za vas na Malti, zbilja od e, fundamentalne važnosti. Međutim, onda moramo opće definirati što je to Libija danas pogotovo. To se zapravo, tamo imamo jednu tako rekuć vladu duhova, koja vlada, ne zna se gdje i kako ništa, vlada koja je bila nekad priznata od strane međunarodne zajednice više ne vlada jer e, Sjedinjene države i njeni saveznici su isto učinili svoje. Prema tome mi de facto sada imamo jednu vladu nacionalnog jedinstva u Libiji koju nitko ne poštuje, a predsjednik i podpredsjednik uopće nemaju nikakvog autoriteta, a s druge strane imamo realnost na terenu naime predsjednika Atila sada i njegove, e, njegove snage, dakle koji de facto drže moć u rukama. I e, prema tome što možemo i što ćemo činiti da se suočimo sa tim libijskim problemima, jer sa ovim dosadašnjim konstrukcijama kakve smo imali i konstruktima baš nismo imali puno sreće u Libiji i mislim da se kriza samo produbila. Što činiti dalje? Hvala. Sada gospodin Kukan. Hvala vam lijepo. Vidim da se E, jako dobro provodite na ovom novom mjestu i nadam se da će to tako i ostati gospodine predsjedniče odbora, da ćete i dalje se dobro osjećati, dobro to voditi. A sada dobrodošli gospodine ministre Vila, ja sam iz Slovačke i mi smo proteklih šest mjeseci u okviru trojke uživali u suradnji s vama kao Maltom i sada znamo da imate vrlo važne zadaće koje morate idućih šest mjeseci obaviti. E sad u vezi onog što je rekao gospodin Paj da se nadovežem. Da, mi smo imali trojku malih država, Slovačka, Malta i Estonija. Dakle, idealna mogućnost da pokažemo drugima kako možemo dobro predsjedati iz tih naših malih zemalja i kako možemo puno koristi svima donijeti. Gospodine Vela, ja sam s velikim zanimanjem pratio navođenje vaših prioriteta i bilo je jako dobro kako ste vi to prezentirali, ali moram reći da sam osjetio veliko ohrabrenje kad ste govorili o procesu proširenja. Mi smo danas prije podne već o tome govorili, mislimo da je jako, jako potrebno cijelo vrijeme budno pratiti proces proširenja. Šov se mora nastaviti do kraja, proširenje Evropske morije mora ići dalje. Nije to tako jednostavno jer zbog različitih nesuglasica među zemljama članicama nije došlo do nekih važnih zaključaka. Stoga, i nisu morali su neke stvari sa odgovoriti odgoditi otegnuti. Zbog toga računam s vašom potporom i računam da ćete vi to pogurati, jer je to vrlo bitno. Hvala Edvarde, sada gospodin Slavicius na kraju. Hvala, evo i vama čestitke na to izboru za predsjednika odbora. A sada, gospodine ministre, mi zaista očekujemo sa nestrpljenjem rezultate koje će malteško predsjedanje tijekom svojih šest mjeseci na čelu europskih institucija i ovdje ostvariti. Ali gledajte, mi ne možemo naravno znati što će biti u novo s novom američkom administracijom, ali znamo da će biti očito rad drugačija od protekle administracije. Jer vidimo da je rekao kako će se sad na sebe skoncentrirati. Imamo li mi kontakte u Americi? Imamo li nekog svog neke telefone koje možemo nazvati u Washingtonu ako zatreba? Jer napokon i Amerikanci imaju svoje kontaktne osobe u Briselu. Zatim, kako mislite kako će izgledati na transatlantske veze, pogotovo na području obrane i sigurnosti? Jer to je do sad nas bilo užasno važno. Mi ni u kom slučaju ne smijemo ni u kom smislu podcijeniti ili podkopati ili podcijeniti važnost veza Europske unije i SAD-a. Zatim, što bi po vama trebala Europska unija razvijati u partnerskim odnosima? I pogotovo što se tiče sadržaja toga i onda zatim prioriteta koji bi bili prvi koje trebamo kao partnere razvijati i kako bi izgledali ti prioriteti. Hvala lijepo, a sada u drugom krugu da damo ministru veli mogućnost da u ovih pet minuta, recimo ako je moguće, odgovori na većinu ovih pitanja. Ja ću pokušati učiniti najbolje što mogu s obzirom na kratkoću vremena, ali da krenem s ovim krajem. I to promjenom američke administracije i kakve su transatlantske odnosi, kako ih mi vidimo. Mislim, to je upravo govorila i naša visoka visoka izaslanica Mogherini, ja neću previše ulaziti u to jer to je njeno područje vanjskih poslova, ali da kažem ponešto, mi još uvijek moramo čekati jer još uvijek moramo vidjeti koje će se odluke tamo donijeti u Washingtonu. Mi smo sad upravo čitali kako je propali su ugovori o sveobuhvatnoj trgovini u Pacifiku i sa Kinom i kako je to sve dakle prekinuo, ali mi ipak vjerujemo unatoč tome da će transatlantski odnosi Mm, se održati, jer oni se moraju održati i nadamo se da ćemo ih čak i ojačati. I mislimo da od strane Evropske unije tu sigurno neće biti i promjena. Naravno, osim ako ne dođe do nekih velikih promjena s druge strane na koje Evropska unija mora reagirati. Zatim prvo pitanje je bilo o proširenjima i i o tome kako su očekivanja zemalja Zapadnog Balkana. Mi smo svega toga svjesni. Svjesni smo da ako se ljudima nešto ne isporuči konkretno, ne ispune neko obećanje, da uvijek postoji velika opasnost da se ljudi promijene mišljenje, da izgube strpljenje, to se dogodilo u Moldaviji, a moglo bi i na Zapadnom Balkanu, da jednostavno izgube vjeru. Prema tome, mi moramo naravno njima dati nadu ali istodobno moramo i nastaviti s našim programom suradnje ili potica i poticanje, dakle ako hoćete uvođenje i poticanja promjena, bitnih promjena, znači mora bi postojati pravna država, moraju se poštivati ljudska prava Prema tome, mi, te države ne mogu biti bliže Evropskoj uniji ukoliko to ne provedu. Jer to nije samo zbog Evropske unije, to je i zbog samih tih zemalja. Što bude više demokracije u njima, više pravne sigurnosti, bit će više investicija, bit će više radnih mjesta, prema tome to je u interesu tih zemalja prvenstveno. I zbog toga, je, slažem se da moramo imati više komunikacije. Moramo tim ljudima i svim tim državama još bolje, više i kontinuiranije objašnjavati zašto smo toliko angažirani u tom procesu i zašto se toliko angažiramo upravo na tim promjenama u tim zemljama tijekom njihovog približavanja Europske unije. Moramo im objasniti tim ljudima našu politiku, moramo objasniti da je to u njihovom interesu na koncu konaca, prvenstveno a zatim ova pitanja o Turskoj ponovo kako naći ravnotežu između naših strateških interesa i njihovog poštivanja ljudskih prava. Ja se nam nadam i vjerujem da ćemo tijekom malteškog predsjedanja vrlo jasno pokazati da ne prihvaćamo one stvari koje su neprihvatljive. jer ako počnemo gledati i relativirati kod slobode govora, slobode medija i poštivanja ljudskih prava i temeljnih prava u korist naših strateških ciljeva i interesa koje imamo, nikod nećemo doći. Prema tome, mi ćemo i dalje ostati na tome da se stvari koje su neprihvatljive i ne prihvaćaju bez obzira na sve interese. A zatim priča sa Libijom, to je jedno dugo, dugo poglavlje, neću vas sad s tim maltretirati ni mučiti ali kao što vidimo bilo koja odluka vijeća e, će biti svaka šta god da oni odluče bit će da se angažiramo dalje. Naravno ne vojno, ali kroz različite druge oblike pomoći u razvoju ili humanitarne pomoći. Jer Libija je naravno suverena država koja će sama na kraju odlučiti. A mi, mi možemo pomoći, možemo dati savjet, možemo pružiti potporu, ali sasvim sigurno nemamo niti namjere niti da se angažiramo, osim kažemo politički i humanitarno i nudeći naše najbolje moguće usluge različitim frakcijama koje postoje u Libiji, ali nikako će angažirati. Jer rekli smo već i znamo da je to jedna prilično kompleksna, složena situacija tamo, no unatoč tome vjerujem da u makar sada postoji jedno relativno kaotično stanje, postoje rješenja i postoje pomaci koji govore da će se u skoro vrijeme to pozitivno, relativno pozitivno početi razvijati. Međutim, kao što smo rekli, bez jakih i velikih intervencija s naših strana. A zatim što se tiče malih država, s vama se slažem potpuno, da ćemo mi kao male države koje smo se našli u jednoj trojici moći puno učiniti na dobrobit svih. Jer mi kao male države nemamo posebnih zahtjeva ni prohtjeva niti ambicija nekakvih koji bi odudarale od onog da učinimo sve što možemo da bude svima na dobrobit kao što smo rekli Slovačka, Malta i Estonija. Jasno da ćemo i dalje u fokusu pažnje zadržati pitanje proširenja. Ali budimo sad iskreni. Zapadni Balkan. Zapadni Balkan je uvijek bio zapravo izvor problema i u prošlosti, ako mi dozvoljavate taj, taj, taj izraz. Ali mi bi, ne bi volili da oni ponovno upadnu u probleme i ponovno da dođe do eskalacije svih mogućih ružnih stvari tamo zato što mi nismo ispunili svoje obećanja. Prema tome, mi ćemo, što se tiče naše politike, pokušati odstati na istom kursu i napredovati dalje u već zacrtanom smjeru, očito prema jednoj bržoj integraciji ostalih u Europsku uniju. Hvala vam lijepo, hvala vam u ime svih članova vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta. Želimo vam puno uspjeha tijekom malteškog predsjedanja vijećem i hvala vam na odgovorima na sva pitanja, hvala vam na informiranju informacijama o prioritetima vašeg predsjedanja i želimo vam sretan povratak kući. A sada nastavljamo sa sljedećom točkom dnevnog reda, to je točka 13. Inače, e, mislim većina vas već i zna da e, smo vidjeli nešto što se zadnja dva zadnja dva sata u Njemačkoj što je objeljeno, To znači da će naš bivši e, pre, naš bivši predsjednik Martin Schulz postati kandidat za kancelara Njemačke u ime socijaldemokrata, dok će s druge strane gospođa Merkel ostati kandidatkinja Pučana za kancelarku na predstojećim izborima. Evo, to je recimo novo objavljeno protekla dva sata njemačkim medijima. A sada će nas sjednicu dalje voditi potpredsjednica Šuica. Dear Dame i gospodo, i počinjemo sa našim razmjenom e, mišljenja sa Danielom Kostelom, veleposlanikom Kanade Evropskoj uniji i Kristijanom Leflerom, zamjenikom glavnog e, direktora i glavnim evropskim pregovaračem za e, sporazum o partnerstvu između Evropske unije i Kanade. Dakle, ja im želim izraziti dobrodošlicu u našem odboru, gospodinu Kristijanu Lefru, kao što smo rekli, našem glavnom pregovaraču Evropske unije za to ugovor o strateškom partnerstvu s Kanadom, kao i veleposlaniku Danielu Kostelu, koji je gost u našem odboru po prvi put i da im dobrodošli su na ovoj razmjeni mišljenja o strateškom partnerstvu i sporazumu o strateškom partnerstvu među Kanade, Evropske unije i njenih članica. Odbor AFET je odgovoran odgovora nadležan za preporuke o postizanju takvog jednog sporazuma, a naš izvjestitelj je gospodin Tenok. Kao što je već izvjestitelj u svojem obrazloženju istaknuo, E, veze Evropske unije i Kanade temelje se na podijeljenim vrijednostima, kako to ilustrira jedna duga povijest, vrlo sveobuhvatnih političkih i gospodarskih veza i suradnje. Kanada, Kanada je strateški partner Evropske unije od 1996. godine i važan je saveznik na međunarodnoj sceni. Kanada i Evropska unija surađivale su vrlo usko na području velikih globalnih izazova kao što su klimatske promjene, ljudska prava, poštivanje istih i temeljnih prava, energetska sigurnost, rješavanje konflikata, borba protiv terorizma i prisilne migracije. Kroz ugovor o strateškom partnerstvu oba partnera potvrđuju svoju odlučnost da ojačaju međunarodnu suradnju koja se bazira na uzajamnom poštivanju i dijalogu kako bi se unaprijedili njihovi zajednički interesi. Ovaj partnerski ugovor o strateškom partnerstvu će također jačati politički dijalog i konsultacije posebno uvodeći zajednički ministarsko vijeće i zajedničko vijeće za suradnju koje treba naravno nadzirati razvoj odnosa između dvije strane. Ja bih u tom kontekstu i upravo požela i dala riječ gospodinu već našem gospodi, koji smo ovdje predstavili. Ali evo, ovo bi bilo toliko što se tiče uvoda, a mi ćemo nadalje govoriti i o tim važnim privilegiranim odnosima Evropske unije koji su i dalje bili jako, jako važni, ali postaju sve važniji s obzirom na velike izazove s kojima se mi moramo suočiti. Prema tome, kao što sam već rekla, riječ dajemo gospodinu Lefleru možda deset minuta, gospodine Leffler, kako biste vi iznijeli svoje viđenje stvari. Hvala lijepo. I hvala vam što ste me pozvali. Ja sam okljevao na trenutak jer sam se htio samo ovaj, zapravo referirati na veleposlaničku razinu i zapravo mom dobrom prijatelju Kostelu da prvo riječ, ali dobro, da mi krenemo. Kao što znate, ja sam glavni pregovarač u ime Evropske unije za taj vrlo važan uh, ugovor o partnerskom strateškom, strateškom partnerstvu sa Kanadom. Da vam kažem nekoliko riječi zašto i kako smo pregovarali, ispregovarali taj sporazum i zašto ja mislim da taj sporazum donosi e, vrlo bitnu dodanu vrijednost odnosima Kanade i Evropske unije. Mi smo smatrali da je krajnje vrijeme došlo da se krene dalje i da se dignu evropsko-kanadske odnosi na višu razinu. To su zapravo to je bila ishodišna pozicija kad smo krenuli u pregovore o i prvo o našem sveobuhvatnom trgovačkom sporazumu koji smo postigli, ali isto i kod ovog našeg ugovora o strateškom partnerstvu. Kako bi dobili jednu širu platformu s kojoj bi mogli lakše dignuti naše veze na, i o dobre odnose na višu razinu. Mi smo već imali jako bliske odnose s Kanadom i zato su i dobre ugovore koje smo sa Kanadom s, već sklopili, pa su se ljudi pitali čemu dalje, čemu još ovo novo. Bilo je više razloga, neki su bili proceduralnog karaktera. I Europski parlament i vijeće u kojem su zapravo su željeli da se u cilju poboljšanja tih odnosa stek zapravo zauzme onaj zajednički pristup prema glavnim ciljevima našim i našim vrijednostima, to je recimo nješiranje masovnog sredstava za masovno mm, uništenje, zatim poštivanje ljudskih prava, vladavina prava i tako dalje. I sad e, naglašavajući koliko su važan ovaj sporazum i za Kanadu i za Europsku uniju, kao i naše buduće i naše zapravo kompletne vizije našeg društva kako ono treba izgledati, kako ga trebamo razvijati, kamo voditi, onda smo vidjeli da su nam to bitni elementi za izgrađivanje jednog zajedničkog pristupa, dakle ta strateško partnerstvo. A još jedan od bitnih razloga je bio ugovor o partnerstvu koji bi bio širi i moderniji od onog što imamo do sada sa Kanadom, a to je bilo 40 godina staro. Vidite, tada još nije bila uopće Evropska unija prije 40 godina, nego je bila Europska zajednica. Prema tome to i je bio jedan čisto povijesni artefakt koji je bio jako dobar, ali ne odražava sad svu ovu novu realnost. Prema tome morali smo to modernizirati, htjeli smo ići dalje, htjeli smo pronaći jedan nov, sveobuhvatno, vrlo ambiciozno instrument koji bi naše odnose unaprijedio i kojim bi mogli istražiti neke nova područja za usku suradnju. I mi čvrsto vjerujemo da će upravo ovaj sporazum o strateškom partnerstvu ojačati tu našu suradnju u svim mogućim područjima, da će isto tako još i dopuniti, da kažemo, našu veliku platformu koju imamo za naše trgovinske i ekonomske odnose kroz ovaj naš ugovor o, sa Kanadom koji smo postigli. Kanada je naravno vrlo bitna i pridonosi upravo sigurnosnim operacijama i misijama Europske unije diljem svijeta. I vjerujemo da imamo i tu još veliki potencijal da to razvijemo dalje i to kako bilateralno u regionalnim operacijama, a tako i radeći zajedno u okviru Ujedinjenih naroda i općenito radeći zajedno da se pojača i partnerstvo s NATO-om i unutar NATO-a. Mi to recimo možemo vidjeti u svim našim mogućim zajedničkim operacijama i akcijama recimo u Afganistanu, potom u vezi Irana, zatim u vezi na području oko sirijskog sukoba i konflikta, a i drugdje u svijetu. E, također želimo pojačati i suradnju naših ministarstava unutarnjih poslova i općenito pravosuđa, pogotovo kad su u pitanju pitanja migracije, zatim zaštita naših građana i borba protiv terorizma. Mi dijelimo jednu spremnost i zajedničke ambicije da pružimo jedni drugima pomoć, potporu, kao i da pomognemo sve međunarodne napore koji su usmjereni na oblažavanje krize sirijskih migranata. I ja bih tu htio recimo posebno pozdraviti kanadsku odluku da prihvati više od 40 tisuća sirijskih izbjeglica, kao i da ih relocira na svoj teritorij, kao i recimo njihovu, njihov doprinos do sada o svim tim mirovnim inspiracijama kojima smo i mi sudjelovali i apsolutno pozdravljam sve našu buduću suradnju na tom području. Što se tiče bilateralnog dijaloga u borbi protiv terorizma, mi već sada imamo jednu redovnu razmjenu naših mišljenja, spoznaja i e, razmišljanja o tome kako možemo ojačati naše dosadašnje napore kako bi poboljšali sigurnosnu situaciju za naše građane te kako možemo ojačati suradnju sa partnerima drugim, trećim diljem svijeta koja bi pridonijela jačanju njihovih kapaciteta za suočavanje sa tim novim prijetnjama. Jer mi znamo da upravo izgradnja kapaciteta, pogotovo recimo u području Sahela, kao i u Sjevernoj Africi generalno i na Bliskom istoku tu igra jednu vrlo važnu ulogu da bi se kontrolirali i e, suzbili zapravo ti migracijski tokovi, ali pogotovo onda terorizam. Zatim, mi smo već u duhu tog strateškog partnerstva već uspostavili jedan visoko energizirani dijalog sa Kanadom i u okviru istog se radujemo i očekujemo mnogim e, zapravo dobrim rezultatima da vidimo kako možemo, pogotovo u borbi protiv klimatskih promjena, razviti nove tehnologije i nova rješenja nač koja će nam pomoći da zaštitimo našu klimu i okoliš zatim znanstvena suradnja. I to je jedno od područja na kojem postoji ogroman potencijal rasta koji treba jasno njegovati i razvijati dalje. I tu smo i objavili jedan dokument o politikama komisije prošle godine. Posebno se odnosi za recimo na arktičko područje gdje je Kanada jedan od najvećih i najbitnijih aktera i odnosi se na tu suradnju. Zatim imamo razvoj, dakle suradnju u razvoju, suradnju u razvoju civilnog društva, bolje suradnje s civilnim društvom i na čitavom nizu drugih bitnih područja. Neću vam više vremena oduzimati, ali da kažem još na kraju kratko da mislim da ćemo zajedno sa cetom a to je taj spor sveobuhvatni trgovinsko-ekonomski sporazum sa Kanadom, dakle da ćemo zajedno taš skupa s CETom imati kroz ovaj ugovor o strateškom partnerstvu realizirati jedno zaista moderno, suvremeno partnerstvo koje će i građanima Kanade i građanima Evropske unije donijeti same koristi i omogućiti nam da naše vanjske odnose dignemo na višu razinu, da ih dalje razvijemo i pokažemo koje su zapravo naše zajedničke obveze koje smo preuzeli prema multilateralizmu i prema obavljanju naših odgovornosti naših zadaća na međunarodnom planu. Nadam se da će i ovaj odbor pozitivno glasati za taj ugovor o strateškom partnerstvu kad dođe do toga i da će dati punu potporu za taj ugovor o partnerskom odnosu kao da će i poduprijeti sve instrumente i alate koje smo predvidjeli za njegovu implementaciju, njegovu implementaciju. I na kraju mi smo predvidjeli finalizaciju tog procesa, dakle uz vašu suglasnost, dakle da to već početkom sljedećeg mjeseca uz vašu potporu počnemo implementirati i da stupi na snagu kao i CETA. Hvala lijepa. Hvala vam. A sada riječ ima veleposlanik Kostelo. Izvolite, imate deset minuta. Hvala vam lijepo, hvala Krišćan. Znam da ste vi pregovarali o ovome, vidim da niste iskoristili čitav tekst koji ste pripremili, ali e, ja sam ga vidio i znam da je to također veoma korisno jer sadrži mnoge zanimljive aspekte sporazuma. Zahvaljujem i gospodinu Tenoku na svom njegovom trudu. E, treba ponoviti da Kanada i Europska unija dijele iste vrijednosti vjerujemo u demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava, u multilateralna rješenja globalnih problema, u važnost međunarodnog prava. Imamo i slični unutarnji sustav, vjerujemo u slobodnu trgovinu, u uh, ulogu države koja treba djelovati na korist svojih građana, i na boljitak građana. S obzirom da dijeli dijelimo te vrijednosti, Kanada i Europska unija e, dogovorile su ovaj sporazum o partnerstvu i e, mi smo već partneri i to dobro znamo i mnogo toga odličnog zajednički radimo, ali znamo da možemo napraviti i više. Radimo na promičbu većeg mira i sigurnosti kroz suradnju naših policijskih i pravosudnih tijela, borbu protiv terorizma, zatim znamo e, da e, Kanada ima ulogu i u sigurnosti Europe i susjednih država. Također radimo i u sklop, zajednički u sklopu misije OSS-a u Ukrajini. E, radimo u sklopu operacije NATO-a e, također, dakle blisko surađujemo u tom području, a također smo nazočni u vašem e, južnom susjedstvu u Iraku i Siriji gdje Kanada sudjeluje u koaliciji koja se bori protiv ISIL-a. Podupiremo mirovna nastojanja u Izraelu Izraelu, Siriji, Libiji i sl. Također već smo dugo vremena predani borbi protiv proliferacije oružja za e, masovno uništenje. Svoje smo stajalište uskladili sa konvencijom za ukidanje nuklearnog oružja i znamo da u tom području možemo učiniti više. Sporazum o strateškom partnerstvu može dodatno unaprijediti našu suradnju, između ostalog vezano i uz razoružanje, sprječavanje nezakonite trgovine malim i lakim oružjem možemo ojačati našu e, suradnju e, i u području e, različitih misija Europske unije. Ljudska prava dio su zajedničkih vrijednosti koje zajednički koje zajednički podupiremo i promičemo. Također e, smo sudjelovali u 20 e, misija praćenja izbora diljem svijeta. To je najveći broj takvih misija, osim onih koje, e, u kojima su sudjelovale države Europske unije također sudjelujemo i u misijama usmjerenim na očuvanje zdravlja žena i djevojaka e, i općenito govoreći smatramo da je partnerstvo iznimno važno i uvijek tražimo nove načine moguće suradnje. Mislimo da je ovaj sporazum u skladu sa e, svim međunarodnim e, relevantnim dokumentima. Kanada baš kao i Europska unija uvijek traži globalna rješenja a e, u područje Kanade u proteklih godinu dana uh, primili smo više od 40 tisuća sirijskih izbjeglica i uh, dali smo gotovo uh, milijardu dolara um, humanitarne pomoći. Naravno, um, mi smo, naš geografski položaj posve različit od geografskog položaja Europske unije i to je utjecalo i na način na koji smo mi odgovorili na migrantsku krizu. Međutim, naša politika u tom području je rezultat stalnih nastojanja i u tom smislu smatramo da je e, razmjena iskustava sa Europskom unijom iznimno važna i korisna. Dakle, e, možemo ojačati e, rezultate naše raznolikosti, ulagati u one vještine, u one kvalifikacije koje su nam potrebne e, i e, još jedna stvar u odnosno još jedno područje u kojem je naša suradnja ključna je e, područje klimatskih promjena. Kanada smatra da je sporazum iz Pariza iznimno važan i reverzibilan i da se moramo pobrinuti da bude proveden, no znamo da sav rad kreće od nas i zato je naš premijer nedavno naglasio da ćemo uskoro donijeti prvi kanadski okvir za čisti rast i nisko ugljično gospodarstvo. Dakle, velik koji e, naglasak stavljamo na zaštitu okoliša i na brigu da izvori energije budu raznoliki, ulažemo u energetsku učinkovitost kako bismo odgovorili na izazove u području zaštite okoliša kako bismo ojačali našu borbu protiv klimatskih promjena. Sve to povezano je sa održivim razvojem vezano uz program Europske unije do 2030. godine. Europska unija i Kanada pojačale su svoje napore i na konferenciju Amadoni vezano uz Siriju i Afganistan 2016. E, godine. Počeli smo sa revizijom našeg međunarodne pomoći. Kontekst se mijenja i moramo se prilagoditi novim međunarodnim izazovima. U Kanadi želimo da se naša pomoć usmjeri prema najsiromašnijima i najosjetljivijima E, želimo se usredotočiti dakle upravo na naj E, siromašnije, najpotrebitije, a poglavito žene i djecu. Također se usredotočavamo na razmjenu informacija vezano uz e, globalne javnozdravstvene izazove. E, dakle, za sve ove izazove iznimno je važno da imamo snažnu ulogu vlada, institucija i potporu društva. Doista smatramo da CETA predstavlja snažan korak naprijed. Međutim, ovaj sporazum o strateškom partnerstvu e, također predstavlja i obvezu e, u pogledu i ostvarivanja inkluzivnog rasta. Dakle, moramo surađivati kako bismo ojačali e, svjetsku trgovinsku organizaciju, kako bi njezina globalna gospodarska pravila bila primjenjiva na sve. Također, nakon 20 godina suradnje na temelju e, tehnološkog sporazuma Europske unije i Kanade želimo dodatno ojačati našu suradnju u području istraživanja i znanosti. Dopustite da na kraju navedem neke koristi od ovog sporazuma za naše građane. Dakle, ovim sporazumom nastoji se povećati povezanost između građana, povećati suradnja u području znanosti, turizma, kulture, sporta, povećati mobilnost, potiče se veći dijalog između kulturnih institucija i kulturnih djelatnika. Kanada smatra da je raznolikost velik e, izvor e, snage Kanade, to se vidi i kroz našu potporu UNESCO-voj konvenciji e, kojom se štiti kulturna raznolikost između ostalog i u državama u razvoju. I na kraju želim reći kako mi je iznimno drago da ovaj sporazum o strateškom partnerstvu poziva na razmjenu izaslanstava između Europskog parlamenta parlamenta i parlamenta Kanade. To osobito podupirem i nadam se da ću u tome moći sudjelovati. Hvala vam još jednom. Ovaj sporazum odražava veliki potencijal suradnje između Kanade i Europske unije, a što se temelji na našim zajedničkim vrijednostima, o čemu sam govorio na samom početku. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, veleposlaniče Kostelo, na veoma motivirajućem izlaganju. Riječ sada dajem gospodinu Tenoku, našem izvjestitelju. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja sam e, proveo devet mjeseci živeći u Kanadi sa 18, odnosno 19 godina prije nego što sam upisao fakultet. Bilo je to e, veoma e, lijepo razdoblje mog života. Postoje dva izvatka iz sporazuma o strateškom partnerstvu Europske unije i Kanade koje ću sad navesti, a tu stoji stranke će sporazum provesti na temelju zajedničkih vrijednosti, dijaloga, multilateralizma, konsenzusa i poštivanja međunarodnog prava. Drugi odlomak priznavajući da se veći e, prosperitet može ostvariti samo e, na temelju otvorenog gospodarstva, a koje se temelji na slobodnoj trgovini i snažnijih globalnih institucija. Dakle, to su te temeljne vrijednosti na kojima se temelji sporazum o strateškom partnerstvu i CETA. To su vrijednosti koje ja snažno podupirem vrijednosti koje treba braniti u današnje vrijeme više nego ikada u povijesti Europske unije. Danas je naravno u središtu naše pozornosti sporazum o strateškom partnerstvu, a dok CETU treba razmatrati u kontekstu e, šire globalne e, klime koja nas uvelike treba zabrinjavati. Prošloga tjedna vidjeli smo inauguraciju predsjednika Trumpa i ključno obraćanje javnosti premijerke May iz moje zemlje koja je govorila o Brexitu. Brexit i Trump snažno će utjecati na same vrijednosti koje su u središtu CETE i sporazuma o strateškom partnerstvu. Nažalost, gospodin Trump je same koncepte slobodne trgovine snažno napadao i kandidat, a i kao e, izabrani predsjednik E, i naveo je svoju namjeru da zaustavi pregovore o TTIP-u te e, da e, njegovu namjeru također da ponovno uspostavi naftu i slično. Dakle, ova dva sporazuma, strateško partnerstvo i CETA, gotovo su potpuno suprotni onome zašto se čini se sada zalaže eh, predsjednik eh, Trump. Također ovdje nas postoje mjere kao što su borba protiv terorizma, potpora međunarodnom kaznenom sudu, zaštita potrošača, borba protiv um, krijumčarenja droge, i protiv nezakonitih e, lijekova. Dakle, to su samo neka od područja kojima se bavi ovaj sporazum. Najveći dio onoga što postoji u sporazumu predstavlja razvoj tema koje su već obuhvaćene našom suradnjom. Nedavno smo obilježili 40 godina prvog sporazuma o suradnji između Kanade i Europske zajednice. Postojeća suradnja bavi se čitavim nizom područja, počevši recimo od Europola, taj sporazum se provodi od 2005. godine, a omogućava razmjenu podataka u borbi protiv terorizma. Zatim od 2015. godine režim liberalizacije viza, imamo također mogućnost sudjelovanja kanadskih predstavnika u našim misijama praćenja izbora diljem svijeta i sl. Sporazum o strateškom partnerstvu omogućit će i stvaranje zajedničkog ministarskog vijeća i zajedničkog savjetodavnog vijeća. To će omogućiti značajne e, važne sastanke i redovite susrete e, dužnosnika s dvije strane Atlantika. Moram reći da je jutros na relevantnom odboru e, CETA dobila također potporu, 25 glasova za, 15 protiv, pa se nadam da će ovaj odbor na sličan način poduprijeti sporazum o strateškom partnerstvu. Dakle, sporazum se predlaže sada u vrijeme kada postoji sve veći skepticizam u odnosu na slobodnu trgovinu trgovinu i multilateralizam. Mislim da povijesni odnos između Europske unije i Kanade može predstavljati toliko potreban signal da e, postoje koristi od takvog sporazuma u ova krizna vremena i da od toga svi naši građani mogu imati koristi. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine Tanok na vašem sveobuhvatnom izlaganju. A sada riječ ima potpredsjednik naše delegacije, potpredsjednica, oprostite, naše delegacije u Kanadi. Izvolite. Hvala lijepa, gospođa potpredsjednice. I prvo vam želimo čestitati na izbor za potpredsjednicu ovog odbora. Dakle, štovana gospođa predsjedavajuća, drage kolegice i kolege, i prije svega štovani gospodine veleposlaniče, ja bih zapravo govorila s aspekta našeg izaslanstva za suradnje sa Kanadom i pokušat ću pritom onda iz... pokušat ću makar izbjeći ponavljanje svega onog što je već kazano, a mislim da je to jako teško. Dakle, trenutno mi kao delegacija, kao i seslanstvo, zapravo parlamentarna pratnja ako hoćemo, trenutno mi, dakle, radimo na dvama velika, pratimo ta dva velika dosjeja Europske, unije i Kanade, to je prvenstveno CETA, ovaj već kao što znamo sveobuhvatni trgovinski E, sporazum i inače budući da sam ja u našem trgovinskom odboru, ja moram reći s velikim ponosom da smo to budno pratili i da smo bili jako, jako sretni i u našem klubu zastupnika također da je što je CETA prošla. To stvarno čestitamo i jako smo sretni. Ali mislimo da je u očima javnosti CETA bila sigurno onaj važniji dosje i možda čak i problematičniji, teži barem što se tiče nekih dijelova Europe i onda je divno da je to prošlo. U vezi s tim želimo i zahvaliti posebno veleposlaniku na onoj pažnji i pozornosti kom ste vi pratili naš rad. I vi ste rekli recimo na početku da još niste bili u ovom odboru. To je točno, ali vi ste već tako često bili u parlamentu. I mi smo toliko izravnom kontaktu stalno i isto tako ove ovaj, smo na jedan ljudski gledano srčno pozitivan način stalno u kontaktu. Tako da nam se to uopće nije činilo da niste još bili u afetu, ali mislimo da je ovaj naš odnos s vama može biti samo primjeran za sve druge. A sada pređemo na ovaj zapravo ugovor o strateškom partnerstvu. On je relativno kratak i malen u odnosu na CETU, ali mislimo da baš u ovom današnjem svijetu koji se stalno mijenja da je jako, nevjerojatno važno da i to sklopimo. Mi trebamo u našim transatlantskim vezama stabilnost i sigurnost. I ne treba nam zapravo previše negativnih e, predosjećaja, a da vidimo šta se događa kod vašeg velikog susjeda. Prema tome smatramo da je sada krajnji trenutak da pojačamo naše veze sa Kanadom i upravo zato što smo toliko slični, što imamo iste vrijednosti. Dakle, ne sada učvrstimo nešto što ne postoje, jer postoje te sjajne veze, ali mislim da ih trebamo suvremenije, modernije, kroz to kompletnije i još dublje formulirati. To je bilo ono bitno. Sad nije sad dovoljno da ostanemo samo na onih 38 članaka koliko ih ima u tom strateškom ugovoru, nego je bitno onda da to i vidljivo, na najmogući vidljivi, najvidljiviji način ostvarimo, implementiramo. Jer evo kad vidimo što se dogodilo sa ugovorima o slobodnoj trgovini u Americi koje je ona slopila i što je jučer napravio njihov predsjednik kad ih je preki raskinuo, onda vidite koliko je to potrebno u ovom svijetu. Prošle godine smo bili s našim izaslanstvom u Kanadi i ja sam tamo također bila i sa odborom za vanjsku trgovinu i pritom smo se posebno koncentrirali na pitanja klime, energetike i pitanje migracija i useljenjavanja. Mislim da smo o tome već jako puno govorili, a i još ćemo. Nedvojbeno je da ćemo zastupati različita mišljenja o mnogim stvarima ali mislim da se na obje strane Atlantika može nešto poboljšati, a to je konkretna suradnja u tim jako bitnim pitanjima. I pogotovo u odnosu na ostale regije svijeta gdje bi trebali složno nastupati. Okoliš, energetika, zaštita potrošača, to su sve važne teme koje se uglavnom tretiraju i obrađuju u CETI ali ćemo ih i mi morati ovdje malo proći dotaknuti jer imaju i veze naravno uvijek sa strateškim partnerstvom. Jedna stvar je ovdje zapravo tek e, me iznesena, a pri tome je za mene kao voditeljicu naše kanadsko-europskog e, parlamentarnog zaslanstva vrlo bitna. Mi naime živimo u vremenima u kojima su zahtjevi za transparentnošću svakog našeg postupka, svake akcije iz dana u dan sve veći. A i zahtjevi za demokratskom legitimacijom svih ovih pregovora i svega što radimo su isto sve veće. Međutim, mi smo kao izabrani predstavnici da imamo demokratsku e, legitimaciju, a i vi kao predstavnici Kanadskog parlamenta i vi imate demokratsku e, legitimaciju. Prema tome, baš ti parlamenti Kanade i Evropske unije, naš Europski parlament, trebaju pomoći u realizaciji implementacije ovih ugovora, jer upravo parlamentarci imaju tu najizravniju demokratsku legitimaciju. Na kraju bih htjela svim involviranima zahvaliti, svima koji su radili na tome s različitih aspekata su radili. Dakle, dolazili su iz različitih kuteva i sredina i radili na tom ugovoru. I želim vam reći da ovo doba u kojem se čini da gotovo ništa više ne funkcionira kako treba, da je ovo silno uspjelo i da smo, i da smo na najboljem mogućem putu i da je to praktički gotovo. I hvala naravno izvjestitelju Charlesu Tenoko. A ja sad još jedna onako mala, čisto osobna napomena. Ja sam počela u ovom parlamentu prije 27 godina, onda sam bila član izaslanstva Kanadsko-Evropske unije. I vjerujte, to je bilo moje apsolutno prvo iskustvo u životu sa jednom inozemnim izaslanstvom, delegacijom za neku zemlju izvan Europske unije i zato mi je jako drago da sam se sad tome vratila i puno vam hvala na ovoj sjajnoj suradnji. Hvala lijepo gospođo zamjenice predsjednice, gospođo Rovolt. Oprostite na mom malo kompliciranom imenu, ali ja nisam ni ime ni prezime sama odabrala. Dakle, još jedan hvala vam. Kvi, gospođa Kvishut Rovold. First, Mrs. Maria Gabriel, who shadow naš Marija Gabriel. je što ste izabrani. Evo, e, odmah od početka ću reći da je naše partnerstvo s Kanadom temeljeno na zajedničkim vrijednostima i želimo produbiti naše odnose kako bismo se zajedno nosili sa zajedničkim izazovima. Sporazum o strateškom partnerstvu ukazuje na početak novog okvira koji je inovativan, dinamičan i privilegiran i naše će odnosi time biti poboljšani. E, ovdje u ovom odboru i u parlamentu mnogi smatraju da je to vrlo važan sporazum, ali ne možemo u današnjim vremenima zaboraviti kako diše javno mnjenje. Prema tome, jednostavno pitanje, imate li e, strategiju za komuniciranje kako bi građani mogli osjetiti dobrobiti tog sporazuma u svakodnevnom životu? I u tom svjetlu kakav bi bio, mogla biti uloga parlamentarne demokracije i e, diplomacije ovdje u Europskom parlamentu i u Kanadskom parlamentu. Mislim da te aspekte ne smijemo zanemariti tijekom cijelog ovog postupka. Ne samo da moramo polagati račune građanima, moramo iznad svega pokazati koji su pozitivni aspekti tog sporazuma, da to postane vidljivo moramo dakle zajedno raditi na ovim pitanjima, zajedno s građanima, kako bismo zajedno komunicirali i maksimalno jedna i druga strana iz toga izvukle koristi. Hvala vam, e, Marija. Riječ sada dajem e, gospodinu Boštinaru koji nije izvjestilju sjenim, međutim on će govoriti u ime izvjestelja u sjeni kluba socijalista i demokrata. Hvala, gospodine veleposlaniče, uvaženi prijatelji. Ja ću danas govoriti u ime kolega Miroslava Pohe koji je izvjestelj u Sijeni, ali ću istovremeno govoriti u ime cijelog mog kluba zastupnika. Što možemo više reći danas, nego da je odbor INTA usvojio sporazum CETA i što je bolje za naše buduće odnose kad imamo toliko tema koji nas vezu, imamo toliko puno zajedničkog i zaista je simbolično da u ovim vremenima nepredvidljivog i neizvjesnog svijeta da možemo govoriti e, o tome danas kada se mnogo važnih sporazuma prekida. Stoga je vrlo važno da ponovimo još jednom da smo spremni raditi zajedno i još više produbiti i ojačati naše odnose. Činjenica je da imamo puno toga zajedničkog od kulture do gospodarstva, europskog porijekla i korijena velikog broja kanadskih građana povezanost između Kanade i europskih zemalja i te veze koje su se kroz dugo vremena razvijale. Ima još vrlo e, značajnih e, tema, migracija, e, borba protiv terorizma, e, svijet na internetu, a i zajednička vizija koju imamo o svijetu. Svijetu treba da u današnje vrijeme Europa i Kanada surađuju kako bi svijet postao humaniji i bolji za ljudski rod. Moramo zajedno biti opredjeljeni za borbu protiv klimatskih promjena i provedbu sporazume iz Pariza, baš kao što je rekao ministar, to je još nešto što ćemo učiniti za čovječanstvo i za bolji svijet. Naše je strateško partnerstvo danas još i važnije za upravljanje u svijetu, jer e, mnogi važni dionici u svijetu kreću drugim putem i e, mijenjaju pravila kojim danas vode naš svijet. Ja sam iz Rumunjske i znam koliko su važni odnosi između Kanade i Rumunjske sa stanovišta znanosti i tehnologije. Moram sada reći kolegama da je Kandu sustav nuklearne tehnologije nešto što nam dolazi iz Kanade u Rumunjsku. Dakle, to je važno za rumunjsku sigurnost. I sa stanovišta odnosa sa Rusijom također to mogu e, učiniti. Pozdravljam dakle ovaj sporazum, moj će klub glasati za taj sporazum jer znamo da ovo što sada radimo predstavlja temelj budućnosti naših odnosa. Hvala na lijepim riječima gospodine Postinaru. <clears throat> Sada riječ ima gospodin Bihnar koji će govoriti u ime e, Pa, oprostite ja nisam zapravo izvjestelj u sjeni, ja sam tražio riječi. Pa... Hvala lijepa i čestitam vam što ste izabrani na mjesto potpredsjednice. A sad ću preći na njemački. E, hvala vam puno što ste došli na ovaj sastanak i naravno svi mi želimo da naši odnosi postanu intenzivniji. Mislim da je to važno za sve nas. Iznenadilo me što ste rekli o e, zaštiti od klimatskih e, promjena. E, što je se događa sa naftnim poljima u Kanadi. Mislim da je to što je velik problem za klimu. da li će doći do odobrenja frekinga u e, Europi. Barem na neizravan način do toga može doći vezano za trgovinu i investicije. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, ali na kraju će doći do hidrauličkog lomljenja u Europi. Teleposlaniče, e, e, drago mi je da ste se pozitivno izjasnili o Pariškom sporazumu i zato, zato biste to trebali uzeti u obzir. Hvala. E, na mom popisu ste kao izvjestenju sjeni. Hvala. Evo sada riječ ima e, zastupnik Ostrevicius. Hvala. Glasanje danas na odboru INTA kao i rasprava na odboru AFET koju sada vodimo predstavljaju značajan trenutak Pregovarači su jako dobro pregovarali o ovom e, specijalnom partnerskom sporazumu i CETI. To je važno za ob, s obje strane Atlantika. Važno je da postoji transatlantska veza, jer na taj način smo e, pozitivnijem ozračju i pozitivnije se osjećamo u ovom svijetu gdje ima toliko loših e, momenata. E, Kanada i Europska unija dijele viđanja svijeta i ostaćemo partneri na mnogim područjima. Dopustite mi da e, spomenem da je Kanada odlučila da će biti dio više multinacionalnih bojni koje će biti razmještene u baltičkim zemljama. To je i jasan dokaz partnerstva. Klub zastupnika ALDE danas je dao vrlo i snažno priopćenje. Mi smo pozdravili glasanje u odboru INTA, poruči da trebamo ostati ujedinjeni i rekli smo da je to naj, e, jači sporazum kojeg je ikad Europska unija e, e, pregovarala. Iako mnogi građani traže da se CETA poništi jer da je protivan našim gospodarskim interesima. Mi međutim mislimo drugačije, cijenimo taj sporazum i zaista očekujemo e, željno da se počne praktično provoditi mislimo da će povećanje bilateralne trgovine biti najbolji put da se promijeni mišljenje naših sugrađana koji nisu u potpunosti skloni tom sporazumu. Moramo više e, raditi na razmjeni među mladim ljudima, moramo više uložiti u mlade ljude i e, uspostaviti kontakte među pojedinim građanskim udrugama jer će to biti temelj budućih odnosa. Vjerujem da će se ovim sporazumom e, raspršiti mnoge sumnje o transatlantskoj vezi do kojih je došlo, nažalost, nakon događaja u SAD-u. Hvala gospodine Ostravicius. Nadam se da ćemo ostati ujedinjeni jer i dalje pristižu pisma protiv CETE i e, nadam se da će se vaše riječi ostvariti naročito kada budemo na plenarnoj sjednici u veljači e, donosili ove odluke. Hvala. Sada gospodin Kuso ima riječ. Hvala lijepo. Mi smo jedan od klubova koji se ne slaže s ovim e, sporazumom o pridruživanju. Ne zato što bismo imali što protiv Kanade, već jednostavno što se ne slažemo s takvim vrstama ugovora i sporazuma. I Jednostavno na taj način se razvodnjavaju norme koje mi imamo i ide se protiv naše suverenosti. Tražiti trgovinu na svjetskoj razini koja će biti slobodna je zapravo nešto iza će krije deregularizacija. To znači dumping plaća, e, nesigurnost u e, opskrbi hranom, problem se javlja i e, kod frekinga. A isto tako koristi se i mnogi drugi eufemizmi kojima se na taj način suverenost država smanjuje zato što njihovi zakoni tu dolaze u drugi plan. Neće vas iznenaditi da e, određene e, struje na taj način dođe na vlast. Vi ćete samo na taj način e, pridonijeti raspadanju Europske unije. Hvala gospodine Koso. Želi li se još netko javiti za riječ? E, mislim da ne želi, pa ću zamoliti gospodina Leflera da, da nam sada komentira ovo što smo upravo čuli. Hvala lijepa. Hvala na svim ovim komentarima koje smo čuli i htio bih se e, pridružiti e, mom dragom prijatelju Danu, veleposlaniku Kostelu, koji se zahvalio Charlesu Tenoku i koji je izrazio potporu svom e, našem zajedničkom radu. Primio sam na znanju sve komentare koje prihvaćam uz možda iznimku nekoliko njih. Vi svi e, kažete da je to vrlo značajan sporazum koji će nam omogućiti da naši odnosi s Kanadom se poboljšaju. To je ambiciozno i e, i to je nešto što se radi na transparentan i aktivan način i na taj način trebamo i unaprijediti naše e, odnose. E, netko od vas je upravo i rekao da je taj sporazum kratak i e, ključan sporazum. Kratak je, ali je vrlo ambiciozan, daje nam formalni novi okvir koji će omogućiti da se naši odnosi bolje strukturiraju s vremenom. U potpunosti se slažem sa onim što je Dan Kristijan rekao da je potrebno ojačati naše odnose sa više parlamentarnog dijaloga između dakle ovog parlamenta i kanadskog parlamenta. E, to će također biti vrlo bitno za redovni nadzor onoga što radimo. E, to će za nas biti izazov, treba ćemo raditi bolje. Dobivat ćemo smjernice, poticaje, a možete također dovesti u pitanje naš rad ako vam se čini da se ne razvija u pravom smjeru. Gospođa Gabriel pitala je kako ćemo o tome govoriti, kako ćemo objašnjavati to što pokušavamo postići. Rekao bih da radimo na tri razine. Gospodin Ostrovićius je rekao da se ovdje radi o de facto transatlantskim vezama. Te, dakle, da trebamo biti partneri na učinkovit način s nekim, s onu stranu Atlantika. I to na način gdje ćemo ne samo očuvati naša načela i vrijednosti, već će se isti i ojačati. I to zbog toga što, ima, što dijelimo mišljenje o temeljnim vrijednostima. Naravno, postoji političke razlike među nama, što je uobičajeno. Vi i bolje od mene znate da među našim državama članicama postoje razlike, da postoje razlike između, među vama, među vašim klubovima zastupnika, ali to upravo jest poanta demokracije i na taj način se postepeno osmišljava zajednički projekt. Moramo imati zajednički temelj, a koji je jak, a mislim da Europa i Kanada imaju jake zajednički temelj. Ovo jača našu sigurnost na tradicionalan način. Dan e, Costello je naglasio kako je Kanada već dala e, snažan obol misijama Europske unije i drugih e, vezano za vanjsko djelovanje, ali to ide i puno dalje od toga, zato što možemo zajedno raditi kako bismo ostvarili više standarde i kako bismo se nosili sa starim i sa novim opasnostima i zajedno e, stvorili nove mogućnosti. Moramo podijeliti znanja, bolje komunicirati, ostvariti kontakte, kontakte među ljudima. Pa radilo se o kulturi, istraživanju i razvoju, kao i uključivanju u to različitih dionika, gospodarskih, a dionika civilnog društva, ljude iz svih područja djelatnosti, da svi mogu biti uključeni. I isto tako moram reći da zaista vjerujem da ako se uspostavi jedan bolji institucionalni okvir za naše odnose i e, razvijanjem kontakata među inima svakako su važni i parlamentarni kontakti da ćemo bolje nadzirati i kontrolirati naše odnose. Vjerujem da će takvo promatranje odnosa omogućiti da ti odnosi itekako napreduju. Hvala lijepa gospodine Leffler. Sada ću riječ dati veleposlaniku Kostelu. Molim vas svim ovim komentarima. Dopustite mi da prije svega da kažem sljedeće. Pierre Mark Johnson, bivši veleposlanik Quebeca, je bio u ovoj, i došao u prostoriji, da, da, da, drago mi da sam vas prepoznao, on je vodio i delegaciju Quebeca u okviru pregovora e, za e, CETU unutar same Kanade. Prema tome imate sada ovdje autoritet u ovoj e, u ovoj dvorani. Mislim da je Pierre je zapravo dio jednog većeg kvebeškog izoslanstva koje je ovog tjedna u Briselu. Sporazumi e, su dakle do ovakve prirode dobri sporazumi jer dobri prijatelji međusobno razgovaraju zahvaljujući njima što je dobro. Ali vrijednost svega toga je da se naši ljudi zbliže, da se naši građani zbliže. Htio sam to spomenuti i htio sam e, spomenuti na koji način se ovakvi sporazumi su oni što uspostavljaju vezu među ljudima i dopiru do nas. E, to sam e, i ja osjetio u e, mojoj sredini, u mojoj obitelji i zapravo su, mnogi su mi rekli koji su putovali po Kanadi da je zapravo tijela poanta svega da se ljudi zbliže i što se više bude odmicalo, otvarat će se nove mogućnosti. Važno je da mjerimo gospodarski rast, da možemo govoriti o tome, ali e, zapravo ono što je naš glavni e, cilj jest da se ljudi zbliže. Studenti, istraživači, e, turisti i tako dalje. Jer uvjeren sam kada se nađu kanadžani i evropljani da se iz toga može izrojiti samo nešto dobro. Hvala i Mariji Gabriel. Komunikacija nije problematična u Kanadi. Zato što Kanadžani žele e, veće partnerstvo i zbližavanje s Europom. To je kod nas normalno, to već više naraštaja traži. Prema tome nema puno suprotstavljanja ovakvoj vrsti sporazuma u Kanadi jer se vide je mogućnost to otvara. Međutim, e, pitanje je dobro. Kako to objasniti građanima? To je pitanje kojim se trebamo uvijek baviti jer tako je, to je zapravo dio demokratskog procesa i demokratske legitimnosti. Što se pak tiče e, parlamentarne diplomacije i ja sam za e, kolege koje me poznaju, znaju da se ja za to uvijek zalažem. Mnogi kolege često odlaze u Vijeće Europe jer je Kanadska udruga dio a, e, Vijeća Europe i e, oni su u Strasburu, kanadska delegacija ima službeni status, ali kad ste vi u Strasburu, e, oni nisu, odnosno kad su oni tamo, vi niste. Ja nekako zalažem za to. Imam par e, komentara od Kolega e, Bihner, evo, e, hvala na komentarima. Znate da je ovo nešto što je za nas vrlo bitno. Ne znam da li ste pogledali prvi pan kanadski okvir kojeg je prije dva tjedna objavio predsjednik vlade Trudeau, e, kojim se zalaže da se smanji korištenje ugljena, e, da se ide na e, čiste energente i zelenu infrastrukturu. Govorilo, predsjednik vlada je rekao da ćemo polako i sigurno i bezvjetno preći na gospodarstvo s e, čistim tehnologijama, e, s niskim emisijama ugljika. Radi se dakle o nečemu što je jako bitno u e, Kanadi. da, mi još uvijek imamo naftne platforme i tako dalje, ali trebaju nam i nafta i plin i dalje. možemo se postavljati pitanja, ali naša proizvodnja nafte i plina je nešto što će biti potrebno te nacionalnoj platformi. Kad ste veliki e, proizvođač energenata, onda e, morate, i to je teško, ostvariti ciljeve. To je teže, a naročito kada ste u velikoj državi koja ima sve više stanovnika i gdje je jako hladno. Još jedna stvar. CETA kaže da ćemo morati udovoljiti normama tržišta druge strane. To u CETI jasno stoje. Prema tome, e, to treba ustvrditi. To smo rekli u zajedničkoj deklaraciji. E, mi smo isto tako demokrati. Mi ne želimo da nitko se miješa u demokratska prava. Mi tamo opetovano pišemo da je e, CETA tu da treba regulirati u e, kvalitetu javnih usluga, jer mi također u njih vjerujemo. Ja pozdravljam rasprave, jako je dobro da se vode rasprave, ali e, jedna stvar me iznenađuje. zašto su evropljani boje Kanadžana? Pa mi smo tu mali, ima nas 37 miliona, a vas ima 500 milijuna. E, ne znam, zašto mi ne vidimo u tome da vi nama namećete nešto? Pa, Kanada je, vjerojatno je zato što je Kanada vrlo otvoreno društvo, otvoreno tržište, otvoreni smo za cijeli svijet. Mi smo velika zemlja, zemlja u kojoj može biti jako hladno i tako dalje. I mislimo jednostavno da to može biti pozitivno. I sjećam se da su slična vrsta zabrinutosti postojala kada je Kanada potpisivala e, sporazum o slobodnoj trgovini u okviru e, sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma nafte, E, mi imamo jako dobre pregovarače i oni su jednostavno pregovarali u cilju da pomognu Kanađanima da trguje. I isto tako, istovremeno postoji mogućnost dobrog trgovanja i e, e, trgovinske razmjene, i, ali smo isto vreme zaštitili i zdravstvo i općenito e, uvjete rada, javne usluge. To možemo ustvrditi sada nakon 25 godina postojanja nafte. A Europa je puno veći partner i znamo da možemo to isto tako ostvariti i da sve to može biti pozitivno i e, za e, sve. Dakle, znamo da trgovina može e, stvoriti bogatstvo i tu se želim zahvaliti Pjeru Marku, a to je da vlada treba donositi odluke o prioritetima na socijalnom i ekonomskoj planu. U svakom slučaju mi smo uvjereni da će ovo dobro funkcionirati. Hvala eh, gospodine Kastelo, koliko sam čula, nećete se više morati baviti naftom. Eto, eh, hvala eh, vam obojci. Ovo je bila vrlo dobra razmjena mišljenja. Želim još samo najaviti da će glasanje na odboru AFED biti 31. siječnja, a očekuje se da će se na plenarnoj sjednici glasati u veljači. Ovim smo zaključili ovu tešku točku dnevnog reda, Sad ćemo vidjeti da ćemo, napričinit ćemo stanku od dvije minute i nakon toga ćemo preći na novu točku dnevnog reda.

So, colleagues, please take Dakle, kolege, molim vas da zauzmete mjesta. I ja vam želim izraziti dobrodošlicu na ovom jednosatnoj radionici o odnosima Evropske unije i Turkmenistana, koji će se fokusirati na određivanje pravih eh, mjerila za napokon ratifikaciju ugovora o partnerstvu. Ne želim sad ulaziti u daljnje detalje, ali prvo da sad izrazimo dobrodošlicu našim stručnjacima, dakle i nacionalnim predstavnicima Turkmenistana, kao i svim članovima odbora koji su u ovoj raspravi. Ja sam obavješten da imamo vrlo, vrlo kvalificiranu izvjestiteljicu za odnose Evropske unije i Turkmenistana koji će vas najbolje uvesti u cijelu situaciju i u cijelu pozadinu tog ugovora Europske unije i Turkmenistana. Prema tome, kolegica Manesku ima riječ. Hvala lijepo i ujedno čestitke na izboru za potpredsjednika odbora. A sada moram odmah reći da su naši predavači koji su danas pozvali, naši stručnjaci, vrlo, vrlo važni, istaknuti stručnjaci za Turkmenistan pa mogu samo reći da smo jako sretni što su oni danas među nama i što ćemo moći čuti sve što nam mogu reći o trenutnom stanju odnosa Evropske unije i Turkmenistana i stanju u Turkmenistanu. Mi se nadam da ćemo u jednom dogledne budućnosti biti u stanju dati suglasnost parlamenta na ugovor o suradnji i partnerstvu sa Europske unije i Turkmenistana. Mi, kao što znate, stalno radimo, jer to je jedan otvoreni proces koji traje i dalje. Stalno radimo na tome i to je bila zapravo i glavna ideja koja se skrivala iza zakazivanja ove rasprave. Naime, mi radimo na tome da nađemo neki, neko rješenje kako prevladati razlike među našim klubovima zastupnicima glede ovog pitanja. Ja vam mogu samo reći na početku da bi taj ugovor o sporazumu o partnerstvu i suradnji svakom slučaju pojednostavnio i poboljšao naše odnose s Turkmenistanom, a ujedno bi promovirao poštivanje ljudskih prava u toj zemlji. Jer ono čemu smo bili svjedoci je upravo ta potreba za većom našom pomoći Turkmenistanu da poprave stanje svojih ljudskih prava u svojoj zemlji, te ekonomska, socijalna i sva ostala prava za građane u njihovoj zemlji. Mi ne možemo samo imenovati ili da kažemo ukazati na probleme, na ranjivosti i slabe točke u Turkmenistanu. Ne, mi moramo i pomoć na vrlo konkretan način. I zbog toga ćemo mi to upravo pokušati. Mi smatramo najbolji način kroz taj ugovor o suradnji i partnerstvu. A to znači da moramo naći, postići jedno zajedničku našu, našu konsenzualnu suglasnost da vidimo gdje smo, što smo, što turkmenistanskom narodu i vladi treba, da naravno vidimo koliko je napretka postignuto u toj zemlji kroz recimo naš dijalog o ljudskim pravima u kojem su oni vrlo aktivno sudjelovali. A činjenica da su oni i činjenica da su već usvojili da nacionalni akcijski plan za ojačanje poštivanja ljudskih prava u njih svojoj zemlji. I mislim da tu trebamo naravno sve uzeti u obzir i zatim vidjeti kakvo je stanje na terenu, kakav je razvoj civilnog društva i pomoći mu razvoju pravog zakonodavstva za naravno jačanje ljudskih prava i prava građana. I to je bila naša zapravo ideja koja se skrivala iza toga da stavimo ovo na dnevni red. I sad nadam se, mi, znate, mi u parlamentu radimo kontinuirano na tom na jedan vrlo konstruktivan način, a upravo će nam ova predavanja ovih naših gostiju stručnjaka puno pomoć. I jako sam sretna da je i gospodin Deve Klar ovdje, jer bez njegove stručnosti i bez njegovog znanja i bez tima koji radi na terenu, mi ne bismo uopće ni shvaćali što se događa u Turkmenistanu. Evo, ja sam vrlo sretna da sad imamo tu raspravu i nadam se zapravo još boljoj suradnji sa svim dionicima. Hvala izvjestiteljici što nas je uvela u ovu radionicu. A sada bi volila da se predstave vaša dva stručnjaka. Prvo imamo Sebastijana Perus koji je E, radi na sveučilištu Georgia Washingtona u Washingtonu gdje je radio u znanstvenom istraživanju u programu istraživanje Središnje Azije. A zatim imamo doktora Luko Ančeskija koji predaje upravo na Glasgowskom sveučilištu u Švedskoj ove predmete vezane za azijske studije. Hvala obojci naših gostiju što su nam se pridružili i hvala im što će podijeliti svoju ekspertizu u tim stvarima s nama. E, svaki od naših predavača ima otprilike 10 minuta na raspolaganju da održi svoju prezentaciju. Počet ćemo sa profesorom Peruzom. Hvala lijepo na ovoj divnoj mogućnosti da vama govorim. Mi smo odlučili, Luka Česki i ja, da podijelimo teme o kojima ćemo govoriti. Luka će govoriti o energetici i a ja ću se više fokusirati na ljudska prava i vladavinu prava. Dakle, prva vidimo da je kod e, e, trenutne situacije da je Bedi Muhamedova politika nastavila sa koncentracijom i pojačanjem svoje državne vlasti. Dakle, član zapravo središnjeg izbornog e, povjerenstva je ujedno i direktno čovjek vlade i mislimo da to njihov pravosudni sustav je jedan od najzaostalijih u državi. Mi vidimo da se zapravo ljudska prava nisu popravila još od kako je umro Nijazov 2006 nego su se upravo, zapravo su Berdi Muhamedovi pristaše zamijenili, njegovi članovi Kanan su zamijenili ono što je nekad radila familija Njezov. 2016. prošle godine su ustanovili mjesto javnog pravobranitelja, a 2015. je prvi put u 12 godina Turkmenistan postao izaslanstvo na jedan sastanak osce posvećen dakle, globalnom stanju ljudskih prava u svijetu. Međutim, mi dalje, mislim, Burhan Berdi Muhamedov je se pobrino da nitko zapravo ne može izvan njegovih krugova sudjelovati u bilo kakvim izbornim, bilo kakve vlasti doći. A čak i individue koje nisu sudjelovali izravno u politici, oni su pod stalnom prijetnjom jednog teško represivnog pravosudno-policijskog aparata. I mi vidimo da recimo ako lokalne vlasti čak i dozvole nekako javno okupljanje, postoji naravno jedna vrlo represivna atmosfera kao i nadregionalni propisi koji spričavaju ljude da se okupljaju na neovisnim mirovnim skupovima ili manifestacijama, bilo kakve vrste. Prema tome, ukratko, od njazoljuje smrti nije se propravilo stanje ljudskih prava. I UN-ova konvencija protiv mučenja i dalje ostaje zapravo e, nepoštovana i vidimo prema onim insajderskim informacijama koje dobivamo prošle godine se čak situacija pogoršala. Prema nevladinim organizacijama više od sto ljudi nestalo je unutar tog sustava, u zatvorskom sustavu proteklih 15 godina u Turkmenistanu i to njihov jedini zločin je bio što ih se smatralo stanovitom prijetnjom za po njihov poredak tamo, a oni su nestali uglavnom u izolacijskim zatvorima, neki od njih su već umrli. I to su sve pokušaje, kao što vidite, tih vlasti u Turkmenistanu da zastraše javnost i povrate apsolutnu vlast aparata vlasti. Zatim, mi smo vidjeli da je bivši predsjednik graničnih službi, general major Turmije, isto tako stradao i poginuo u zatvoru. On je bio zapravo jedna od prvih žrtava ovih nasilnih nestajanja visoko pozicioniranih dužasnika u Turkmenistanu. On je proveo oko 15 godina u zatvoru bez ikakvog kontakta s vanjskim svijetom. Prema to, osim toga, demonstracije, Turkmenistan i dalje ignorira sve međunarodne obaveze kakve, koje je primio u okviru UN-a i OSD-a. Prema tome, pretpostavlja se da je oko tisuća ljudi zapravo trenutno pritvoreno i zatvoreno. I to znači ljudi ili da su disidenti ili ljudi iz nevladinih organizacija ili bilo, a bilo kod koji je potencijalno nelojalan prema vlasti je danas ugroženim u području slobode tiska vidimo da se ništa nije dogodilo. Sloboda medija ne postoje. Još uvijek sve medijske organizacije kompletno kontrolira država i vrši stalno cenzuru. Prema tome imamo bilo kakve vijesti koje bi govorile o lošem stanju, lošoj žetvi ili bilo kakvoj krizi su, su zabranjene u toj zemlji. Proces zatim jačanja države u svim sektorima traje i to kako na političkom, tako ekumenskom i socijalnom. Gotovo je nemogućno za turkmenistanske državljane koji pripadaju bilo kakvoj, zatim nacionalnoj manjini, da uču bilo kakvu vrst državne službe. To je praktički isključeno. Nadalje, kult osobe koji se isto tako provodi je pomogao i pripomogao tome da se kompletno, gotovo kompletno uruši sistem er- edukacije. I onda recimo imamo onda sistem recimo bilo kakvog trenišipa ili prakse je kompletno uništen, a doktorski programi koje je uveo još e, jedno vrijeme su ponovno uvedeni. U broj znanstvenih institucija su pokazali dakle, da je došlo do toga kompletnog porušavanje edukacijskog sustava. A nadalje, politika zapravo jedne ere renesanse, kako to možemo uh, se sada vršiti, to je jedan od glavnih slogana trenutno vlade, i govori o tome kako se sprema recimo novi zakon? Međutim, svi novi zakoni koji su usvojeni uh, ograničavaju bilo kakvu osobnu slobodu, pogotovo recimo kod vjeroispovijesti. I, dakle, bez obzira da li je reč o muslimanima ili bilo kojoj drugoj religiji. Oni su zapravo nastavili ono što je počelo sa sovjetskom vlašću, a to je da se recimo bilo kaj vjerski, bilo koja vjerska zajednica mora registrirati, na taj način dolazi pod najstrožu kontrolu, odnosno njima se priječi sloboda kretanja i djelovanja. Prema tome, ratifikacija ovog pola zapravo uvjeta za ratifikaciju ovog ugovora o suradnji sa Turkmenistanom je ispunjena. Europski parlament je, kao što znamo, odredio vrlo konkretna mjerila za poštivanje ljudskih prava koja bi morao Turkmenistan ispuniti, a da bi se onda ratificirao ovaj ugovor. To uključuje bez, eh, bezuvjetno puštanje svih političkih zatvorenika, zatim uklanjanje svih eh, prepreka slobodnom putovanju, slobodni pristup Međunarodnom crvenom križu i drugim neovisnim monitoring organizacijama, kao i poboljšanje građanskih e, sloboda, uključujući i NGO-ove i njihovo stanje u Turkmenistanu. Međutim, mi znamo da je prošle godine već bilo pokušaja da se ponovno ratificiraju taj ugovor jer su došli recimo prvi povratne informacije o, nekakvom povljetku situacije i ispunjanju dijela tih kriterija u Turkmenistanu. Dakle, one ustavne promjene koje su usvojene 2016. nisu međutim uzeli međunarodne preporuke u obzir. Primjerice, revidirani ustav ne garantira slobodu kretanja, niti slobodan izlazak iz zemlje, kao ni poštivanje temeljnih e, prava, nego zapravo otvara puta za nastavak mandata ovog predsjednika koji se može onda i preko ustavnih ograničenja produžavati. Situacija sa ljudskim pravima znači da se ovaj ugovor sa Turkmenistanom ne treba ratificirati ali mi to ne smatramo ni u kom slučaju. Bez obzira što nije su ispunjeni uvjeti, imamo razloge zašto bi trebalo ratificirati taj ugovor. Naime, turkmenistanskom populaciji treba međunarodna suradnja. Trenutno se Turkmenistan nalazi u vrlo jakoj ekonomskoj krizi i sve informacije koje dolaze jasno potvrđuju da se mnogi gospodarski signali sada ponavljaju, pogovore zapravo jednom kataklizmi koja im prijeti. Prema tome, još nešto ostaje, vjerojatno i jedan veliki problem Turkmenistana ostaje, a to je nedostatak ljudskog kapitala, jer jako puno ljudi nestalo, otišlo, pobjeglo i prema tome to će se trebati nadomjestiti. Vlada je svjesna gospodarskih poteškoća i voljna je pronaći partnere. Mm, prema tome, ovaj ugovor o suradnji i partnerstvu s Evropskom unijom bi pružio tu te potreban zapravo instrument za taj e, daljnji razvoj tog društva i pružanje pomoći. Vidimo da trenutno jača kineski utjecaj u Turkmenistanu. Prema tome, Evropska unija, zbog toga i njezina pomoć i uloga Evropske unije tim važnija. Mi znamo da mnoge vrijednosti koje su evropske vrijednosti kao i ljudska prava se naravno ni u Pekingu ni uz pekinško involviranje neće više poštivati u toj zemlji. Prema tome ratificiranje tog ugovora bi bila i dobra mogućnost da se poveća suradnja kao i da se onda ujedno drži stanovito sredstvo za kontrolu ili da kažemo utjecanje na tu zemlju. Naravno, mm, ratifikacija tog sporazuma ne bi bila i baš bez ikakvih rizika, jer Turkmenistan bi sigurno taj sporazum smatrao jednom svojim postignućem i potvrdom da su na pravom putu. Zatim, moglo bi dovesti do toga da se mnoga obećanja ne ostvare i ne implementiraju, a osim toga mi znamo da turkmenistanska vlada ni dalje ne priznaje da postoje problemi sa poštivanjem ljudskih prava diljem zemlje. Prema tome, u recimo ugovoru koji je spomenut sa Uzbekistanom i je recimo bila uključena jasno kriterije, odnosno mjerila koje moramo ispuniti, koja se morala ispuniti na području poštivanja ljudskih prava. Ali vidimo da se stanje unatoč tim ugovorima je donekle pogoršalo. Međutim, da vam kažem šta smo sa Tačikistanom radili. Mi smo 2010. već na temelju njihove izjave o namjera krenuli u sklapanje tog ugovora. Međutim, obećanja nikad nisu ispunjena i Tadžikistan je isto tako pribjegao putu autoritarne vlasti e, u koje i dalje. Ono što je za Turkmenistan još zabrin, više zabrinjava jest da je pitanje da oni uopće ne priznaju probleme ljudskih prava Dakle, na jednom sastanku kojeg je UN-ova agencija za ljudska prava održala, tamo su rekli da je sve što je kazano vrlo pristrano, tako je turkmenistanska vlada rekla, potpuno neobjektivno, pristrano i tendenciozno. Prema tome zaključci. Taj sporazum i ratifikacije tog sporazuma bi trebala biti izvršena. Prema članku 66. sporazuma bi kriteriji trebali uključivati od, o informacija o, zatim temeljna ljudska prava i poštivanje prava prema međunarodnim standardima. Međutim, taj članak može ostati kao zapravo jedna izjava o namjeri. Turkmenistan mora naravno uz jedno, kažemo na taj način uvjetnu ratifikaciju tog ugovora, bi zapravo mogao onda ipak uspostaviti jednu međunarodnu suradnju. Ali naravno da bi se onda trebao uspostaviti jedan nadzorni mehanizam koji bi mjerio njihov daljnji napredak. Zatim brige, a zabrinjava je to da ne bi ni u kom slučaju uspjelo provođenje tog ugovora kasnije i poboljšanje situacije ako ne bismo imali u rukama neko sredstvo kojim bi ih mogli pritisnuti ili na njih vršiti utjecaj. I vlada će naravno ako dođe čak i do kondicioniranog ratifikacije tog ugovora naravno prodavati to kao svoj vlastiti veliki napredak. Naravno, Turkmenistan može još i više ignorirati dimenziju ljudskih prava ako nema nikakvih kondicioniranosti. Međutim, vjerojatno će pripremu za ratifikaciju ovog ugovora koristiti, može se koristiti kao jedno moćni instrument za poboljšanje stanja. Stoga mislimo da se ratifikacija treba provesti uvjetno kako i onda se nakon toga treba naravno praviti stanje, pratiti stanje sa ljudskim pravima. Kriteriji bi trebali biti, moraju biti točno određena mjerila za praćenje napretka. Prema tome, Turkmenistan bi trebao objaviti sve informacije o nestalim osobama, pustiti na slobodu političke zatvorenike, prekinuti sa progonom neovisnih aktivista i novinara, ukinuti zabrane putovanja, prekinuti jednu strogu restrikciju slobode iz govora i dozvoliti neovisnim organizacijama za monitoring stanja ljudskih prava da uđu u zemlju gdje mogu djelovati. Hvala vam lijepo. Hvala vam. A sad odmah nastavljamo sa našim sljedećim stručnjakom, doktorom Ančeskijem. Thank you, Mr. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem e, što ste mi dali riječ. Ja ću se založiti za ratifikaciju sporazuma o partnerstvu i suradnji i to na temelju čitavog niza gospodarskih čimbenika koji su važni za unutarnje stanje u gospodarstvu Turkmenistana. Iznijeću ovdje argument koji se temelji na brojnim strateškim razmatranjima a koja su dosljedna i povezana sa liberalizacijom turkmenskog gospodarstva. Dakle, ono što želim reći jeste da ih ne treba pustiti bezuvjetno, već treba navesti čitav niz uvjeta koji će se moći ostvariti u razdoblju od dvije godine nakon ratifikacije, kako bismo se pobrinuli da ratifikacija ne bude doživljena kao nagrada, već kao početak rada na ispunjavanju e, dodatnih uvjeta. U ovom trenutku e, Turkmenistan e, je pogođen gospodarskom krizom koja je zahvatila tu zemlju. Zbog te krize svakodnevni život e, Turkmena je e, veoma težak i postavlja se pitanje legitimnosti tamošnjeg režima i zato je upravo ova godina 2017. najpovoljnija za naše djelovanje u proteklih 25 godina. Dakle, ovo je jedinstvena prilika i ja ću ove izdati argumente zašto Europska unija e, treba iskoristiti priliku i ratificirati sporazum o partnerstvu i suradnji. E, što je temelj mog argumenta? To je dugoročni trend uvoza u Turkmenistan. Općenito govoreći, turkmensko gospodarstvo temelji se na jednom proizvodu više od 60% prihoda od poreza i više od 60% bruto nacionalnog bruto nacionalnog dohotka dolazi od izvoza plina. Dakle, to je e, jedna tema koja je najvažnija u čitavom e, u čitavom donošenju politika od strane sadašnje vlasti. Ako pogledate što se događalo u proteklih sedam godina, došlo je do velike promjene u smjeru u kojem ide turski izvoz plina. 2009. najveća količina plina išla je u Rusiju, a 2015. to su posljednji podaci, oni izvoze plin samo u Kinu. E, da imam više vremena, dao bih vam i podatke za 2016. godinu, no to ne bi izgledalo dobro. U protekli 14 mjeseci i Rusija i Iran su na ovaj ili onaj način prekinuli svoju trgovinu s Turkmenistanom. Rusi su o tome odlučili sami u siječnju i 2016. A što se tiče Irana, sami Turkmeni su prekinuli trgovinu s njima. Dakle, u ovom trenutku jedina e, trgovina je izvoz u Kinu. To je ova crna linija na slajdu koji možete vidjeti. Također znamo da Turkmenistan u ovom trenutku ne prima E, gotovinu e, za svoj izvoz e, Dakle, Kina zapravo omogućava dodatni razvoj plinskih polja, a to e, onda dodatno komplicira situaciju. Dakle, ne samo da imaju samo jednog kupca, nego taj kupac ne plaća. Dakle, čuo sam da u ovaj trenutku nikakav novac ne ulazi u zemlju. Dakle, ova situacija je bez presedana i situacija na koju se vrlo teško može odgovoriti. E, dakle, stalno pad prihoda, drugim riječima izvoz je sve veći, ali novac koji se za to dobiva je sve, niž, e, sve manji i nestanak dvaju od tri kupca utječe e, na gospodarstvo i e, onemogućava diversifikaciju gospodarstva i u tom smislu je ova kriza e, itekako važna ona je e, dovela e, do nedostatka hrane znamo i da je vlada nedavno zabranila ribarstvo na zapadnoj obali kako bi se spriječilo nezakonito trgovanje ribom vjerojatno je došlo e, do pojave onoga što bismo mi nazvali privremenom nesigurnošću u pogledu opskrbe hranom. Dakle, također možemo vidjeti sve veće slabljenje e, energetskog sektora. Dakle, ne samo da se ne isplaćuju plaće javnim djelatnicima, e, nego se sve više smanjuje ono što dobivaju ljudi u energetskom sektoru. Turkmenska plinska kompanija E, također je otpustila velik broj radnika. Čuli smo da je došlo do štrajka radnika u različitim regijama Turkmenistama. Čuli smo da polovina ljudi koji rade na e, kompresorima, odnosno u kompresijskim e, postrojenjima, da je izgubila posao 2016. godine a e, graditeljski sektor u sklopu kompanije e, Turkmenski plin e, također je pretrpio gubitak velikog broja radnog mjesta. Dakle, ne reformirana proizvodna struktura koja je u ovom istom obliku od 1992. godine, dakle od sovjetskih vremena, sada e, proživljava veliku krizu. Vlada je iznjela određene statističke podatke koji su doista nerealistični, odnosno o kojima bi se moglo raspravljati u najboljem slučaju. Što se tiče BDP-a i koje oni prikazuju kao da je u porastu, e, mi koji smo svakodnevno u kontaktu s tom zemljom i bavimo se tim pitanjem, moramo reći da to nije tako, dakle da je došlo do pada prihoda i svi sustavi donošenja političkih odluka u, u Turkmenistanu sada se nalaze u doista kritičnoj fazi. Naime, svjedočimo dosljednoj politici koja um, koja bi trebala dovesti do zatvaranja e, bušotina na kopnu kada bi e, se proveo sporazum o partnerstvu u, i suradnji. I upravo to je ono o čemu želim e, govoriti, a to je da je ovo iznimno važan trenutak i za zaštitu okoliša. Turkmenistan kako bi prevladao ovu krizu mora pronaći energetske partnere, mora pronaći međunarodne partnere i upravo zato smatram da se sporazum sada treba ratificirati. Dakle, evo, to je kontekst u kojem bih ja sada iznio svoje preporuke. Nadam se da ih vi možete pročitati bolje nego ja. Ono što ja ovdje želim reći jest da ako sada ne krenemo surađivati s Turkmenistanskom vladom, mogli bismo ispustiti iz ruku jedinstvenu priliku doći će ili do konsolidacije odnosa između Turkmenistana i Kine ili, ono što je možda još gore, e, Rusija će ponovno postati njihov ključni gospodarski partner i to će uvelike utjecati na njihovu vlast koju će biti nemoguće e, poboljšati Dakle, to bi porazno utjecalo na one ciljeve koje ova institucija želi ostvariti u Turkmenistanu, a povrh toga iznimno negativno bi utjecalo i na tamošnje stanovništvo. Dakle, ja se zalažem za to da Europska unija prepozna jedinstvenost geopolitičkog položaja Turkmenistana i jedinstvenost ovog političkog trenutka i da počne mnogo e, jače surađivati s tamošnjim vlastima, a vodeći računa o onome što je rekao gospodin Pejrus. Dakle, ratifikacija sporazuma o partnerstvu i suradnji ni na koji način ne smije se predstaviti kao nagrada. Važno je reći da nije došlo do značajnog poboljšanja u vladavini u Turkmenistanu u proteklih deset godina. E, I to je početna točka od koje treba krenuti. E, ja sam e, u svojoj prezentaciji naveo čitav niz mogućih mjerila koja možete ondje pročitati. Sad ću navesti samo nekoliko prije svega. Svakako E, treba prepoznati da postoji čitav niz političkih zatvorenika s kojima nije bilo nikakve komunikacije u proteklih e, gotovo deset godina i to je potpuno neprihvatljivo. Dakle, to je po meni doista prvo mjerilo koje treba imati na umu drugi e, uvjet, odnosno drugo mjerilo, e, bilo bi osiguravanje slobode kretanja svima onima koji imaju turkmenistansku putovnicu. Zatim bih predložio drugčiju vrstu mjera, a i drugčije rokove za koje smatram da se to um, treba unutar tih rokova provesti, a to je 24 do 36 mjeseci. Smatram naime da je potrebno pokrenuti sustav razvoja nevladinih organizacija i to krenuvši od onih organizacija koje ne misle se baviti politikom. Dakle, treba slijediti primjer Kazahstana. Ako uspijemo učiniti civilno društvo Turkmenistana slično civilnom društvu Kazahstana, to bi bilo veliko ostvarenje. I na kraju s našim institucijama, državama članicama i onim strankama koje e, režim u ovom trenutku prepoznaje kao službene a tamo će biti izbori za nekoliko tjedana i te stranke koje su službene će predložiti svoje kandidate. Dakle, ja bih predložio da su to one strane koje trebaju sudjelovati u određivanju uvjeta za ratifikaciju ovoga sporazuma. No, ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da upravo u ovom teškom gospodarskom trenutku za Turkmenistan zbog neuspjeha njihove plinske politike u proteklih 25 godina ovo sada je najbolji trenutak za uspostavu suradnje s njima i to je prilika koja se vjerojatno neće ponoviti, a osobito ne ako Rusija ili Kina ili jedna i druga ta e, zemlja uspiju u naumu e, koji u ovom trenutku imaju, odnosno uspiju popraviti trenutačno svoju lošu poziciju u toj zemlji. Hvala vam lijepa, a sada gospodin Klar koji je voditelj odjela za Srednju Aziju u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Izvolite. Uh, um, Hvala lijepa. Hvala, ovo je bilo jako zanimljivo čuti, čuti sva vaša izlaganja i naravno potpisujemo većinu toga što je rečeno. Situacija u Turkmenistanu je naravno jako teška i to na puno planova od e, gospodarskog e, po pitanju ljudskih prava do samog obnašanja vlasti. To nitko ne spori. Međutim, postavlja se pitanje što da napravimo da naše odnose ojačamo i što da napravimo da e, promičemo naše vrijednosti. Ne radi se tu samo o našim vrijednostima, već se radi o vrijednostima koje su nužne kako bi u Turkmenistanu došlo do gospodarskog rasta, a to su pravna država, dobro upravljanje i tako dalje. Vjerujemo da e, je uspostavljanje E, partnerskog i trgovinskog sporazuma da je to nešto što nam daje alate da se s tim problemima nosi, da se oni rješavaju. Dakle, postavilo se pitanje trebaju li se postati, postaviti uvjeti prije provođenja ovakvog jednog sporazuma. Međutim, nemamo dovoljno komunikacije i kontakata kako bismo imali stvaran dijalog s turkmenskim vlastima. Sve to kako bismo promicali naše interese, međutim to su interesi dugoročnog razvoja Turkmenistana. Imati takav jedan partner, sporazum o trgovinskom partnerstvu je nešto što bi moglo pridonijeti da se to riješi, to bi bilo dobro i za Europski parlament, dakle da postoji jedan redovni forum gdje bi se moglo imati kontakta s Turkmenistanom. I mislimo da je to samo po sebi dovoljan razlog da se za to zalažemo. Vratit ću se u tom svjetlu na ono što je prethodni govornik upravo e, izložio kada je govorio o energetskoj suradnji. U Aškabadu je potpisan e, priopćenje između Turske, Turkmenistana, Azerbejdžana i Europske unije. Cilj tog priopćenja bilo je povećanje suradnje na temu energenata i u taj okvir smo uključili Gruziju kao tranzitnu zemlju. Dogovorili smo se da razmotrimo kako da turkmenski plin dođe u Europu. To je u interesu kako Turkmenistana, tako i Europe koja bi na taj način imala opskrbu plinom. Sve to skupa nije jednostavno, međutim, o tome se raspravlja kako kuloarski, tako u različitim ministarstvima, pa i u Aš, ovdje, pa i u Aškabadu i e, u e, Turskoj. Mnogo toga treba napraviti. E, Turkmenistan mora otići puno dalje E, mora napredovati u odnosu na danas. Mora se poboljšati situacija vezana za ljudska prava, za obnašanje vlasti, za e, pravnu državu. Međutim, vjerujemo da postojanje partnerskog trgovinskog sporazuma te da institucionalni aranžmani koji takav sporazum nosi sa sobom da bi nam to dalo okvire i mjesto koje bi omogućili ostvarivanje tih ciljeva, da bi to bilo bolje, nego li da se prvo postavljaju uvjeti, čekamo da se oni uspostave, pa onda e, da se tek potpisuje sporazum. E, prije nego što vam riječ kolegama, e, riječ je dobiti gospođo Tinatin koja je ovdje kao zastupnica međunarodnog partnerstva za ljudska prava gdje ona predstavlja 29 e, udruga koje se zalažu za ljudska prava. Hvala lijepa. Teško je biti posljednji govornik. Mnogo toga je već rečeno. Ovo su bile izvrsne prezentacije, pokušat ću da ne ponovim e, mnogo toga što je već rečeno. E, za početak malo o samom kontekstu. E, jednostavno želim reći da živimo u vremena kada ima sve više autoritarnih režima i vidimo da u svijetu dosta sloboda se srozava E, e, liberalne demokracije e, se dovode u pitanje i moramo reći da norme koje je Europska unija oduvijek zagovarala, da su se one urušile. To je dakle kontekst u svijetu u kojem danas živimo i radimo. I zato mislim da je važno imati otvorene rasprave između ljudi s terena koji se time bave, donositelja odluka, e, stručnjaka i jednostavno da e, o tome trebamo govoriti u pokušaju normalizacije odnosa meni stanu. Moramo vidjeti na koji način pitanja ljudskih prava e, se ne dovedu u pitanje. Kao što je vjerojatno vrlo dobro poznato, ja se zalažem za uvjetovanost i uspostavljanje određenih kriterija prije nego li se potpiše sporazum. Jednu stvar koju bih osporila, ja osobno mislim i vjerujem da je sporazum o, o trgovinskom partnerstvu nešto što neće nužno pridonijeti da se ostvare ovi ciljevi. A za niti u Turkmenistanu, niti negdje drugdje. Jer to je bio instrument koji je osmišljen kada su zemlje bivšeg Sovjetskog saveza dobile neovisnost i vidimo da je dakle, to za njih bilo napravljeno po mjeri države od e, Moldavije do Turkmenistana imaju te sporazume, ali zapravo to ovisi o domaćim političkim elitama koliko oni žele ući u klub demokratskih država, provesti reforme. E, o tome to ovisi, a ne jel se koristi takav sporazum o trgovinskom partnerstvu. I u široj regiji zapravo postoje s jedne strane Turkmenistan koji nema taj sporazum, a s druge strane Bjelorusija. I sad se moramo pitati e, što zapravo želimo, ljudska prava ili trgovinu. Jer ako želimo napredovati po pitanju ljudskih prava, ne mislim da je takav sporazum nešto što će to omogućiti. Što se kriterija tiče, želim naglasiti tri stvari e, za koje naša organizacija misle da ih treba ostvariti. A to su široka građanska i politička prava. Turkmenistan ima prilično dobro zakonodavstvo. Recimo, 2013. godine usvojen je zakon o slobodi medija i slobodi izražavanja i ne miješanja u medije. Međutim, u praktici provedba e, tog sporazuma, e, odnosno tog zakona praktički je nepostojeća. E, tko god se usprotivi vladi se vrlo oštro kažnjava i isto tako internet je vrlo slabo prisutan u zemlji, a cijena bežičnog interneta je jako visoka, e, dok e, pretplate za vrlo spori internet koštaju oko 230 eura mjesečno. Također postoji nacionalni akcijski plan za ljudska prava kojim se jamči sloboda pristupa internetu, naročito u obrazovnim centrima. Biće dakle vrlo lako mjeriti koliko će se toga iz akcijskog plana ostvariti. Još e, postoje dva zakona o slobodi e, sastajanja i udruživanja i e, zakoni kao zakoni su u redu, međutim ne provode se, nema neovisnih udruga, e, sloboda, sastajanja i udruživanja je nešto što e, je gotovo nepostojeće i nije moguće prosvjedovati mirno ako je to protiv vlade. Aktivisti e, se progone ne samo u zemlji, već i e, izvan zemlje e, turkmenski aktivisti koji žive u inozemstvu. E, ako se smatraju opasnim po režim, dobivaju prijetnje. Oni koji nisu lojalni režimu završe na crnoj listi. Što se kriterija tiče je pristup posebnim izvjestiteljima Ujedinjenih naroda i općenito mehanizmu Ujedinjenih naroda. Turkmenistan je jedna od država gdje se tome najmanje pridržavaju i postoje 13 zahtjeva za dolazak e, takvih e, e, takvih instanci u zemlju. A mm, problem je bio nedavno i sa vijećem za e, praćenje situacije s mučenjem, boru protiv mučenja. Traži se također da je sav monetarne postane uključiv i e, pravičan proces. Hvala lijepa. E, gospođa Andrija Kine iz Europske pučke stranke javlja se za riječ. hvala. E, želim se zahvaliti najprije Ramoni Manesku koja je e, predložila ovu e, točku na dnevni red. Ja sam prva potpredsjednica i saslanca Europske unije sa zemljama Centralne Azije i pomno pratim situaciju u Turkmenistanu. Ja bih htjela nešto reći svim govornicima koji su govorili o svim aspektima Međutim, nitko nije govorio o slobodi vjeroispovijesti. To je jedno od temeljnih e, prava e, i upisano je u prava i povelje kako Europskoj uniji, tako i Ujedinjenim narodima. Imamo i europske smjernice o zaštiti vjeroispovijest, slobode vjeroispovijesti i uvjerenja a e, prošli tjedan u Strasburu smo vidjeli da je objavljen popis 50 država na svijetu gdje je teško biti kršćanin. Turkmenistan se nalazi na 19. mjestu. E, sporazum o trgovinskom partnerstvu je u redu i E, mnogi su aspekti spomenuti na ovom sastanku, međutim ratifikacija istog mora biti podvrgnuta uvjetovanosti svim, podvrgavanja svim mjerilima, uključujući i slobodi vjeroispovijesti. Hvala, gospodin predsjednik je zapravo i govorio o tome, možda on može e, to malo razraditi u 30 sekundi. Oprostite, ja sam se na to svrnuo vrlo kratko. Govorio sam o slobodi vjeroispovijesti i rekao da postoji razlika između onoga što piše u zakonima gdje ta sloboda zaista postoji, ali uz dosta ograničenja. Ja sam objašnjavao da svaki vjerski pokret se mora registrirati i da ljudi u Turkmenistanu moraju iz takvih razloga izvršiti u zatvoru. Je vrlo je teško dobiti registraciju e, i u Aškabadu još više u provinciji. E, traži se od e, ministarstva da se pozabavi, ministarstvo pravda se pozabavi pitanjima e, slobode odlaženja na e, molicu petkom i tako dalje. Oprostite što nisam o tome govorio, 15 minuta nije dovoljno dugo vrijeme, ali sloboda vjeroispovijesti vrlo je važno pitanje kad je riječ o Turkmenistanu. Hvala i sada riječ izvjestitelju da zaključi našu raspravu. Hvala lijepa. Hvala svima vama. Bilo je sasvim jasno da se e, mora tražiti povećanje poštivanja ljudskih prava. Međutim, potrebno je također da se uvede i pravna država i sve ono što je bitno za demokratske države. Važno je također raditi i na ekonomskim pitanjima i ekonomskom razvoju. To su e, lice i naličje istog, e, jedno te istog i dakle potrebno je jedno i drugo. Jer bez svega ovoga e, se ne može e, niti u Turkmenistanu, niti bilo gdje drugdje. Svi ste vi naglasili potrebu da instrumenti budu snažni, da moramo surađivati s turkmenskom vladom kako bi se uspostavila pravna država i e, bolje bolji ekonomski uvjeti za građane. Svi dakle želimo isto. Europski parlament sada ima veliku odgovornost, a isto i veliku obvezu da se u Turkmenistanu situacija pomogne, poboljša. E, mogli bismo ratificirati uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima će se pomoći turmenskoj vladi da se situacija poboljša. Ne budemo li mi tu više prisutni, nećemo moći tražiti više promjena i strukturnih promjena od Turkmenaca. Prema tome moramo raditi kako na pitanjima ljudskih prava, tako i na pitanjima gospodarskog oporavka. Tu leži naša odgovornost. Zaista je važno da zajedno radimo na tim pitanjima, da dobijemo informacije od građanskog društva, od e, stručnjaka jer imamo političku obvezu donošenja odluka. Ne možemo se ponašati samo emotivno. E, moramo dakle raditi na tome da se, se pozabavimo svim pitanjima pitanjima e, svega onoga što prijeti e, i e, tamo i u svijetu. Hvala vam još jednom što ste sudjelovali u ovome i što ste bili spremni surađivati s Europskim parlamentom po ovim pitanjima. Hvala lijepa. Nadam se da ćemo mi u Europskom parlamentu doći do boljih zaključaka o e, davanju e, odnosno potvrđivanju tog sporazuma. Hvala. Evo ja kao predsjedavajući vas želim obavijestiti da će ovaj odbor kao i vijeće komisija biti obavješteni kada prijelazno izvješće bude na raspolaganju. A isto tako, Europski parlament dogovorio je dva izaslanstva koji će otići u e, Turkmenistan u travnju i u svibnju. Jedno delegacija za ljudska prava, druga za centralnu Aziju. Hvala dakle svima koji su sudjelovali u raspravi o ovoj temi i kako bismo više saznali o implikacijama sporazuma o trgovinskom partnerstvu. Hvala svima. Mu se sljedeći da oprostite, moram i još najaviti kada će se održati sljedeći sastanak i e, eh, 30. i 31. siječnja 2017. godine u istoj ovoj dvorani gdje se nadam da ću većinu vas vidjeti.